Good afternoon, ladies and gentlemen. Uh, Dobar dan, dame i gospodo. Dopustite mi da otvorim današnji sastanak odbora Regi i pozdravim sve vas na ovaj sastanak. Upoznati ste s dnevnim redom koji je podijeljen svima. Možemo li dakle usvojiti dnevni red za ovaj sastanak? Ima li kakvih komentara ili prigovora? Nema, dakle ovaj dnevni red se smatra usvojenim. Možemo započeti sa vrlo kratkim priopćenjima predsjednice. Imam samo dva priopćenja. Moram vas izvijestiti da sam na posljednjem e, sastanku regija vas izvijestila o posljednjem trijalogu o SRSP-u, a u međuvremenu je naš pregovarački tim imao dva trialoga sa vijećem i komisijom 25. i 31. siječnja nakon čega je uslijedio niz tehničkih sastanaka. Glavna pitanja o kojima se razgovaralo u sastavu tog paketa su bila partnerstva, višegodišnji radni program, transparentnost i nadzor parlamenta nad SRSP-om i budućnost programa. U ovoj fazi blizu smo postizanja sporazuma s vijećem o ovom paketu i kada se dovrši rad na paketu on će biti predočen odboru regi na konačno glasovanje e, kao što stoji u članku 69. F4 poslovnika. Zahvaljujem izvjestiteljima gospođi Krel i gospodinu Van Nistelroju na njihovom napornom radu tijekom pregovora i moram reći da su se trijalozi održali u vrlo pozitivnom ozračju međusobnog razumijevanja i partnerstva. Dakle, to smo završili i nadam se da ćemo na sljedećem sastanku biti spremni za glasovanje na odboru. I dalje ću vas nastaviti izvještavati o napredovanju ovog predmeta. Drugo priopćenje. Konferencija o predpristupanju za lokalne i regionalne vlasti u proširenoj regiji i u europskoj regionalnoj politici održala se prošloga ponedjeljka i utorka 30. i 31. siječnja ovdje u parlamentu. Povjerenik Han održao je uvodni govor u ponedjeljak i na konferenciji imali smo tijekom oba dana više govornika iz odbora regiji, gospodin Noise, gospođa Renke, gospodin Picula, gospodin Bogović te gospodin Jakovčić. Ja sam imala čast predsjedati drugim danom konferencije. Održane su brojne zanimljive rasprave o ulozi lokalnih i regionalnih vlasti u procesu proširenja, o povijesti naše regionalne politike i njezinom sadašnjem stanju, kao i o vezama sa programom IPA 2 e, te se razgovaralo i o europskoj strategiji za regije e, e, Jadransko-Jonske regije. Imali smo predstavnike iz Albanije, iz Srbije, iz Kosova, iz Bosne i Hercegovine. Rasprave su bile vrlo zanimljive i želim zahvaliti svima koji su uzeli riječ u ime odbora regiji na njihovim zanimljivim doprinosima raspravi. Evo, to su bila moja priopćenja, a sada smo spremni za glasovanje, mislim. Vidim da smo u gotovo punom sastavu. Nadam se da imate svoje glasačke kartice. Prvo glasovanje je godišnje izvješće o nadzoru financijskih aktivnosti Europske investicijske banke za 2015. godinu. Ne vidimo ovdje gospodina Jakovčića, koji je naš izvjestitelj za mišljenje, tako da ću prijeći odmah na glasovanje. Počinjemo sa prvim amandmanom, koji je za, protiv, odbija se. Drugi za, protiv, suzdržani, odbija se. Treći za, protiv, suzdržani, odbija se. Četvrti za, protiv, suzdržani, odbija se. Peti za, protiv, suzdržani, usvaja se. Šesti za, protiv, suzdržani, odbija se. Sedmi za, protiv, suzdržani, odbija se. Osmi za, protiv, suzdržani, odbija se. Deveti za, protiv, suzdržani, odbija se. Deseti za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se.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 elektroničkim putem. Amandman 35 i drugi dio, otvoram glasovanje. Open. Okay, the vote is closed. Zatvoram. Usvaja se. Amandman 37. Za. Protiv. Suzdržani odbija se. 38. Za. Protiv. Suzdržani? Usvaja se. 39. za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 49. za, protiv, suzdržani, odbija se. 51. za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Amandman 54. za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 56. za, protiv, suzdržani, odbija se. 57. za, protiv, suzdržani, Mislim da se usvaja. Kompromis sedmi. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 62. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Amandman 65. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 66. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 72 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 73 za, protiv, suzdržani, odbija se. 74 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 77 za, protiv, suzdržani, Usvaja se. I sada konačno glasovanje u cijelosti elektroničkim putem. Otvoram glasovanje. the vote is closed. Zatvaram. Mišljenje je usvojeno. Hvala vam. Continue now with the opinion of our... Idemo dalje sa mišljenjem gospodina Omaržeja o upravljanju ribarskim flotama u najudaljenim regijama. Znamo da je gospodin Omarže predstavio nacrt mišljenja 29. studenoga. 57 amandmana je uloženo na ovo mišljenje i nakon rasprave sa izvjestiteljima u Sijeni izvjestitelj je predložio 12 kompromisnih amandmana. Prelazimo na glasovanje. Nadležni odbor PEŠ će glasovati u ožujku. Gospodine Omarže, želite li uzeti riječ? Ne. Hvala. Idemo dakle na glasovanje. Počinjemo sa drugim amandmanom za, protiv. Ne razmatra se, zato jer je obuhvaćen kompromisom, dakle ispričavam se. Amandman prvi, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman treći. Je li to ispravno? Jest. Hvala. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Amandman četvrti. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Amandman peti. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Kompromis jedan za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis dva za, protiv, ne razmatra se ukoliko je deveti amandman usvojen, da, ponavljamo, kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 22. za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 24. Imamo usmeni amandman. Ima li prigovora na usmeni amandman? Nema. Onda amandman 24. sa usmenim amandmanom za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 25. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 33. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 36. za,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 Amandman 49. za, protiv, suzdržani, usvoja se. Kompromis 12. za, protiv, suzdržani, usvoja se. Amandman 56. za, protiv, suzdržani, usvoja se. I sada Konačno glasovanje elektroničkim putem. Otvoram glasovanje. The vote is closed. Zatvoram. Mišljenje je usvojeno. 26 glasova naspram nula. Hvala. Čestitke gospodinu Omaržeju. Dakle, time smo završili s glasovanjem. Nastavljamo sa sljedećom točkom na dnevnom redu. Jesu li pristigli svi govornici? Sljedeća točka na dnevnom redu je radionica o tehničkoj pomoći u kohezijskoj politici. Radionicu organizira Odjel za strukturnu i kohezijsku politiku. Odbor regije prije nekog vremena odlučio izraditi e, izvješće na vlastitu inicijativu o perspektiva za, tehničku pomoć u kohezijskoj politici i imenovao je gospođu Tomašić za izvjestiteljicu i tu smo zamolili od znanstveno istraživačke jedinice pomoć e, našem odboru u organizaciji ove radionice. Kao što možete vidjeti, program radionice, donosi zanimljive doprinose stručnjaka iz Europske komisije, Revizorskog suda, Europske investicijske banke i Svjetske banke te nadzornog tijela. Također će nas oni izvijestiti o sadašnjim izazovima u vezi s provedbom tehničke pomoći na inicijativu komisije i u vezi s inicijativama zemalja članica i kako se to odnosi na naše buduće djelovanje. Ovdje su svi govornici, kao što je uobičajeno. Imamo dosta gust raspored, tako da ću odmah započeti time što ću dati riječ gospodinu Paskalu Božmanu, voditelju ureda iz Digi Regio za Centar kompetentnosti za administrativne kapacitete izgradnju istih. Hvala. Doista mi je drago što mogu danas govoriti o tome kako mi u DG Ridge e, koristimo instrument tehničke pomoći i govorit ću o izvorima tehničke pomoći. Prvo, o tehničkoj pomoći na inicijativu komisije za koju imamo milijardu i 200 milijuna eura koji se financiraju iz svih pet ESI fondova, a u drugom dijelu govorit ću o tehničkoj pomoći koja je integrirana u programima zemalja članica, za što je raspoloživo 13,4 milijarde eura. Evo, na ovom slajdu vidite da je taj drugi iznos deset puta veći od onoga što je dostupno komisiji. Kao što znate, u ovom programskom razdoblju imamo nešto veće iznose za tehničku pomoć, 0,35% više u odnosu na prethodno programsko razdoblje i e, na temelju toga u našoj glavnoj upravi planirali smo našu strategiju tehničke pomoći za koju imamo indikativni proračun od 815 milijuna eura koji se financiraju iz RDF-a i kohezijskog fonda za cijelo programsko razdoblje, tako da bismo htjeli imati jedan strateški pristup tome kako koristimo tehničku pomoć. Kao što je nedavno odlučeno, izdvojeno je više od 83 milijuna eura za program pore strukturnim reformama. Mi uglavnom se koristimo izravnim upravljanjem u našoj tehničkoj pomoći i samo u manjoj mjeri možemo se koristiti neizravnim upravljanjem, ali to do sada nismo niti primjenjivali. Za ovo programsko razdoblje imamo okvir za ciljaniju i učinkovitiju upotrebu tehničke pomoći i istakli smo ključne prioritete za naše programe. U našoj strategiji za tehničku pomoć prepoznali smo osam prioritetnih osi, a to je razvojna politika, urbanistički razvoj, provedba operativnih programa, financijski instrumenti, Izgranja kapaciteta, za to smo mi nadležni i okvir za evaluaciju i učinkovitost, komunikacija i razvoj internog znanja i učinkovitosti. Evo, to su naši prioriteti, a najveći iznos izvaja se za provedbu e, operativnih planova sa gotovo 300 milijuna eura. Tijekom ovih programa nastojimo primijeniti jedan ciljaniji pristup. Imamo i godišnja izvješća sa mogućnošću godišnje revizije korištenja naše tehničke pomoći. Imam tri primjera onoga čime se bavi naš Centar za kompetencije i izgradnje administrativnih kapaciteta. Rekao sam nekoliko riječi o našem ustroju i o proračunu, ali mislim da je zanimljivo navesti primjere toga kako koristimo ta sredstva. Dakle, imamo e, takozvani peer-to-peer sustav, e, što znači da želimo bolje iskoristiti dostupna znanja u zemljama članicama i tome pridodati odgovarajuća sredstva. Imamo također inicijative po pitanju borbe protiv e, prijevare korupcije i o tome ću reći nešto više kasnije. I na kraju imamo dva horizontalna akcijska plana za javnu nabavu i za državnu pomoć u suradnji sa glavnim upravama za rast i za naticanje E, što znate da ima i vrlo snažan učinak na regionalnu politiku. Evo, započet ću sada sa našim programom Peer-to-Peer. to je jedan e, jednostavan instrument koji se temelji na potražnji u okviru kojega zemlje članice na nacionalnoj i regionalnoj razini mogu zatražiti pomoći. i e, doći u kontakt sa sugovornicima diljem Europske unije. To je pokrenuto prije dve godine i otkako smo započeli dobili smo 150 prijava, od čega je stotino odobreno i 74 provedeno. Uključeno je gotovo, e, su gotovo sve zemlje članice, 24 njih, e, više od 1150 sudionika je sudjelovalo u programu. Imamo tri instrumenta u ovog programa. Imamo misije stručnjaka, imamo studijske posjete i također manje radionice. I uglavnom teme koje su najtraženije, a to je također i dobar pokazatelj u čemu zemljama članicama najviše treba pomoć, a to su upravljanje e, i nadzor e, i sustave u vezi s time i tu imamo dosta razmjena u vezi sa financijskim instrumentima, urbanim razvojem, e, javnom nabavom i pametnom specijalizacijom. Najaktivnije zemlje članice su Litva, Češka, Hrvatska, Rumunjska, Bugarska i Poljska. A one koje su najaktivnije u dijeljenju znanja su Poljska, Rumunjska, Nizozemska i Litva. Dakle, to su zemlje koje i nude potporu i traže potporu koju možete naći evo na ovom popisu. Druga inicijativa koju podupiremo u okviru tehničke pomoći su e, paktovi za integritet u upravljanju s fondovima ili sredstvima i tu vidimo pilot projekte koje se provode diljem e, zemalja članica. I to je instrument koji se provodi već četiri godine do kraja 2020. u suradnji sa Transparency Internationalom i to je instrument u okviru kojega smo odabrali projekte za sufinanciranje iz strukturnih fondova i tu smo imenovali neovisna nadzorna tijela. To mogu biti predstavnici Transparency Internationala i drugih organizacija civilnog društva koje pregledavaju projekte od samoga početka, od njihove primjene, pa, pripreme pa sve do primjene. To je instrument koji se Transparency International koristi diljem svijeta od 90. godine, ali do sada e, to nije bilo korišteno u okviru strukturnih fondova. Evo, tu su neki ključni podaci o tome. Evo, projekti koje e, mi financiramo obuhvaćaju više od e, gotovo milijardu eura i naš proračun za ovu inicijativu iznosi više od 7 milijuna eura i to se primjenjuje u nizu zemalja članica i u nizu sektora, ne samo u ekologiji, nego i u etniteu, kulturi i tako dalje. I treći primjer korištenja tehničke pomoći je ovaj vodič e, za javnu nabavu koji se temelji na 25 najčešćih grešaka koje prepoznaju naši revizori. Većina grešaka koje se čine u ovim projektima su greške koje su se mogle lako izbjeći i mi smo nastojali izraditi taj vodič upravo na temelju tih 25 najčešćih grešaka i to uvrstiti u šest glavnih faza procesa nabave. Dakle, to je dosta praktičan instrument, a budući da želimo dopreti do korisnika koji e, upotrebljavaju sredstva Europske unije, preveli smo taj vodič na sve službene jezike Europske unije i on je e, skinut više od 60.000 tisuća puta sa naše web stranice. Evo, ovo su samo tri primjera kako koristimo našu tehničku e, potporu. A sada bih vam zapravo želio pokazati na koji način je koriste države članice. Krenimo odmah s nekoliko brojki. E, možda da odmah prijeđemo na treću natuknicu. Više od 7,5 milijardi iz RDF-a i kohezijskog fonda koristi se u svrhu tehničke pomoći e, za države članice. Tijekom pregovora koji su se vodili 2013. i 2014. godine, naša se jedinica nastojala više usredotočiti na najvažnije teme koje omogućuju da se tehnička pomoć koristi na učinkovitiji i ciljaniji način nego što je to bio slučaj u prethodnom razdoblju. Kao prvo, važno je da spomenuti da veliki dio tehničke pomoći zapravo odlazi na ljudske potencijale u ključnim tijelima i isto tako dozvoljavamo e, posrednicima, upravljačkim tijelima i tako dalje da snaže svoje kapacitete tako što će zaposliti dodatno osoblje ili isplaćuje eventualne bonuse, ali činimo to na strateški ciljani način i e, državama članicama omogućujemo da pripremaju akcijske planove za upravljanje ljudskim potencijalima koje moraju izraditi posebice ako se radi o značajnim iznosima. Druga stvar, novac se koristi za potporu korisnicima. Veliki broj korisnika koristi sredstva i zapravo čini vrlo tipične pogreške vezano uz javnu nabavu, e, činjenicu da nemaju ljude s odgovarajućim vještinama za razvoj projekata i sl. Tako da nastojimo dati tu razvojnu pomoć za projekte na ciljani način. Praćenje evaluacija također je jedno od ključnih područja gdje se koristi, koristi e, tehnička pomoć, dakle uspostavljaju se sustavi praćenja i sustavi koji omogućuju evaluaciju, odnosno procjenu e, u tijeku i nakon e, projekta. Zatim sljedeće područje su studije i strategije, jedno od ključnih područja također i na kraju promicanje i, i reklama. Na kraju je važno reći da je e, vrlo važno da postoji dobra koordinacija između e, onoga što može biti poduprijeto u sklopu tehničke pomoći i što može biti poduprijeto u sklopu operativnog cilja broj 11. Možemo vidjeti da je iznos koji se odvaja za e, potporu u sklopu operativnog cilja broj 11 mnogo manji nego što je to slušaj sa tehničkom potporom. Također tražimo od država članica da imaju jasnu analizu vezano uz uska grla, da ih tako nazovemo, vezanu uz prethodno razdoblje, kako bi se uistinu e, novac mogao trošiti na mnogo ciljaniji način. E, situacija e, u kojoj se e, novac koristi za razvoj ljudskih potencijala je situacija u kojoj je potrebno imati jasne, strateški postavljene i obuhvatne akcijske planove vezano uz ljudske potencijale A isto tako rekao sam već da se novac može koristiti i za sufinanciranje određenog broja zaposlenih, ali tada je to nešto gdje se kao jedan od pokazatelja ishoda mora koristiti ekvivalent punog radnog vremena. Također nastojimo potaknuti da se, e, države članice da se koristi tehnička pomoć vezano za jačanje ureda za javnu nabavu, razvoj kontrolnih lista i slično. Dakle, da se zaista koristi na mnogo ciljaniji način ali isto tako da se obrati pozornost na posebne aktivnosti vezane uz članak 125. uredbe o zajedničkim odredbama, e, stavak 4. točka C, kako bi se zaista osiguralo da postoji efikasan i proporcionalan sustav, odnosno mjere za suzbijanje prijevara i korupcije vezano uz provedbu ESUFA. Također nastojimo potaknuti države članice da koriste neke od referentnih pokazatelje koji su razvijeni za tehničku e, potporu kako bi se zaista temeljem toga dalje razvijale ciljene strateške mjere za e, dalju provedbu, odnosno primjenu tehničke pomoći. Mislimo da je važno da se i dalje na ciljani i efikasan način e, koristi novac iz tehničke pomoći e, kako bi se u e, uistinu fondovima upravljalo na efikasan način. Također smatramo da treba nastaviti s koordinacijom na našoj razini kako bismo e, imali odgovarajuću, e, odgovarajući odnos između načina na koji se pruža tehnička pomoć i e, nadzora nad potrošenim sredstvima koji dolaze zapravo iz te omotnice vezane uz tehničku pomoć, a isto tako kako bi se razvili bolji pokazatelji pomoću kojih možemo mjeriti stvarni učinak i razvoj resursa. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa na prezentaciji. E, kasnije ćemo vam dati priliku da odgovorite na pitanja kojeg će sigurno biti. Nastavljamo sa e, prezentacijom koju će održati gospodin Kurt Bungarc. Nadam se da sam dobro izgovorila njegovo prezime. E, on će održati prezentaciju koja zapravo govori o boljem korištenju tehničke pomoći uz potporu europskih strukturnih investicijskih fondova i govorit će o nekima od iskustava vezano uz rezultate Europskog revizorskog suda suda i revizija koje je sud e, proveo. Gospodin Bunkac je naime glavni revizor sa Europskog revizorskog suda. Hvala lijepa gospođo predsjednice, hvala vam lijepa što ste me e, pozvali da sudjelujem u ovoj radionici. Ja radim već 17 godina kao revizor za rezultate provedbe tehničke pomoći na Europskom revizorskom sudu. Radio sam prvenstveno u programima koji se tiču energetike i prometa. E, iako zapravo Europski revizorski sud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 pokriva izravno u svojim nadležnostima baš reviziju tehničke pomoći. Mi smo međutim u revizijama koje provodimo i za koje smo nadležni često nailazili upravo na ove slučajeve e, gdje postoji među, među ostalim i uključenje kapaciteta koji se koriste za e, korištenje, za implementacije tehničke pomoći u državama članicama i to nam je zapravo omogućilo da dođemo do određenih uvida koji omogućuju da se razvije program za efikasnije korištenje tehničke pomoći u budućnosti. Ja ću stoga danas reći nešto o tome tome na koji način se ona može koristiti kako bi se poboljšali upravljački kapaciteti, kako bi se općenito poboljšale performanse europskih strukturnih investicijskih fondova. E, tehnička pomoć kao i ostale vrste potpora iz Europske unije za jačanje kapaciteta treba biti usredotočena na učinkovitost, djelotvornost, e, ekonomske aspekte i rentabilnost. Međutim, ovaj aspekt rentabilnosti e, zapravo se često zaboravlja, odnosno taj aspekt troškova i učinkovitosti koji je vezan uz veliki broj projekata. Vrlo često na njega zaboravljamo. Naravno, sve to treba biti napravljeno u skladu s odredbama E, financijske uredbe. Zatim bih želio nešto reći o određenim manjkavostima na koje se često nailazi. Reći ću nešto više o njima kasnije u prezentaciji, a na kraju bih zapravo želio reći nešto o tome da bi tehnička pomoć zapravo trebala ići u smjeru ostvarivanje održivih rezultata, učenaka i ishoda, što je nešto e, s čime u vezi često primjećujemo manjkavosti u državama članicama. E, pod tim podnaslovom želio bih također staviti naglasak na to da svi trebamo raditi na postizanju stvarne dodane vrijednosti, na dobrom strateškom planiranju, e, valjanom postavljanju prioriteta prilikom razrade mjera, isto tako na učinkovitom osmišljavanju i odabiru projekata i na kraju, ali nikako manje važno, na trajnost održivosti, odnosno dugoročnom održavanju rezultata projekata, što je nešto što se često ne uzima u obzir kada se odabiru i razvijaju mjere. Dobri administrativni ili upravni kapaciteti izuzetno su važni za postizanje adekvatnih rezultata u sklopu europskih strukturnih investicijskih fondova. To je nešto što se ne može sporiti. Međutim, usprkos tome, mi i dalje često nailazimo na vrlo slabe kapacitete kada se radi o upravljanju sredstvima iz fondova u različitim državama članicama. Mislim da je došlo krajnje vrijeme da priznamo tu činjenicu, a ne da upiremo prstom na komisiju kao na dežurnog krivca koja nije učinila dovoljno kako bi to poboljšala. To se najčešće događa ili kao drugo rješenje da tražimo pojednostavljivanje e, pod krinkom poboljšanja rezultata projekata da pritom nismo pronašli rješenje za stvarne probleme zbog kojih su rezultati izostali. Mnoga upravljačka tijela ne nemaju odgovarajuće vještine, nemaju adekvatno osoblje, posebice stručnjake koji su specijalizirani za određene teme, a nedostaju im isto tako i organizacijski kapaciteti koji bi omogućili efektivno e, primjenjive rezultate e, upotrebe sredstava iz europskih strukturnih investicijskih fondova. Također, isto tako, potrebno je uspostaviti tješni kontakt sa krajnjim korisnicima kako bi se zaista ostvarili efikasni rezultati. Također, vrlo često nailazimo na manjkavosti koje zapravo proizlaze iz činjenice da značajna sredstva iz tehničke pomoći nisu iskorištena za ono što ja mislim da bi trebala biti iskorištena, a to je izravnu pomoć nadležnim tijelima u osmišljavanju programa, provedbi programa, oslanjajući se na izvučene pouke iz prethodnog razdoblja i na temelju toga bi se onda dalje trebali jačati kapaciteti. Zatim, mislim da je vrlo važno da zapravo od samoga početka točno i pomno pratimo ciklus projekta, da vidimo postoji li potreba za reavaluacijom mjera i da to bude zaista na zdravim temeljima. To je posebice bitno kada se radi o odabiru projekata, ali isto tako nije e, nipošto manje važno imati efikasnu provedbu i financiranje projekata koje su financira Europska unija. I time zapravo dolazimo do sljedeće natuknice, to je ex post e, procjena ili evaluacija. To je nešto o čemu smo razgovarali s kolegama iz komisije i dijelimo mišljenje da se na razini država članica, na regionalnoj razini neće ni dovoljno po pitanju ex post evaluacija. Vrlo je važno da države članice, nadležna tijela nauče nešto iz iskustva i da primjene te naučene stvari u budućnosti. I na kraju, mi smatramo da u velikom broju država članica administrativni kapaciteti su zapravo mnogo bolji kada se radi o središnjoj razini, dakle u glavnom gradu na E, centraliziranoj razini, nego kad se krenete spuštati na niže razine, na razinu regija, gdje vrlo često nedostaje kvalitetnog osoblja i gdje vrlo često nema potrebnog pristupa adekvatnim resursima, a isto tako ljudi na regionalnoj razini nisu toliko, da kažemo, izloženi kolegama iz komisije i drugim stručnjacima, stoga mi se čini da zaista regionalne lokalne vlasti trebaju mnogo više tehničku pomoć nego što je to slučaj sa centralnim e, vlastima. I sada dolazimo do manjkavosti. Razmotrimo ih jednu po jednu. Jedna stvar za koju mislim da svakako treba spomenuti i kojom bi se zapravo trebala baviti tehnička pomoć u budućnosti jest sljedeća. Mislim da smo u potpunosti zanemarili ovo načelo troškovne učinkovitosti ili rentabilnosti o kojoj sam govorio. Naime, na razini programa, operativni programi obično ne daju dovoljno objašnjenja o tome na koji način evropski fondovi mogu na najrentabilniji mogući način pomoći da se ostvare ciljevi politika. Druga stvar, vrlo vrlo često se događa da se e, od predloženih opcija izaberu one koje nisu najrentabilnije, a to je naravno ono što e, se kao domino efekt prenaša i na e, zapravo druge elemente. Vrlo često projekti se biraju zbog nekakve političke podobnosti, prikladnosti ili neadekvatnosti i vrlo često se zaboravlja ovaj vrlo važni element. I treća stvar koja je vrlo važna jest da kada se govori o uspjehu projekata, moramo imati na umu da se zapravo evaluacija uglavnom usredotočila na činjenicu da su projekti vrlo često skupi, rezultati nisu dugoročni, nemaju adekvatan učinak i vrlo često su mnogo skuplji od, na primjer, nekakve mjere koja se isključivo financira na nacionalnoj razini ili ju, na primjer, financira privatni sektor, zato što se ne vodi računa o dugoročnosti i o dugoročnim rezultatima. A to je ono što treba uzeti u obzir. To je važnije od možda apsorpcije i zakonitosti na koje se uvijek usredotočavamo. Naravno, razumljivo je da su i ti elementi važni, ali kvaliteta, stvarni rezultati i dugoročni učinak jednostavno nisu dovoljno uzeti u obzir od strane upravljačkih ili nadležnih tijela u državama članicama. I treća stvar e, o kojoj sam zapravo već govorio odnosi se na održive dugoročne rezultate ili ishode. Naime, upravljačka tijela vrlo često žele trenutačne rezultate e, i kada se o tome radi zapravo postupaju prilično dobro. Ali ne postavljaju uvjete, niti osmišljavaju okolnosti, niti pogoduju okolnostima u kojima bi projekti imali dugoročne pozitivne rezultate. Dakle, zakonita, zakonit uvjet od dvije do tri godine e, je nešto što se poštuje kao i eventualni broj radnih mjesta koji se može odraditi ili otvoriti u tom kratkom roku, ali kada govorimo o dugoročnim rezultatima vrlo često nemamo niti tog e, stvarnog minimuma. Sljedeća stvar o kojoj želim reći nešto jest zapravo nedostatak objašnjenja o tome na koji način se troši novac poreznih obveznika. To je vrlo često slučaj kada, na primjer, imamo sufinanciranje u suradnji sa privatnim sektorom, gdje, na primjer, sudjeluju poduzeća. Privatni sektor, kada u potpunosti financira određene stvari, obraća pozornost na to. Vrlo često se događa da se poduzećima koja su na primjer u dugovima ili e, nisu likvidna i slično uskraćuje mogućnost da sudjeluju u projektima zato što se ne očekuju da su financijski održiva, ali e, činjenica jeste da se projekti e, u kojima je potrebno osigurati sustavno financiranje tijekom cijelog trajanja projekta od strane privatnog sektora ne odvijaju na odgovarajući način. Rentabilnost, kao što sam rekao, troškovna učinkovitost uopće se ne uzima u obzir kao jedan od faktora. Provedba programa nije nešto što treba biti samo zakonito odrađeno, već mora biti i djelotvorno i učinkovito. Posebice kada se radi o e, primjeni instrumenata javne nabave i državne potpore. To se često ne događa. Posebice stručnjaci na centraliziranoj razini e, nemaju e, tržišno, potrebno tržišno iskustvo, niti ekspertizu. Vrlo često nailazimo na središnjoj razini da se ne primjenjuje ekonomija razmjera, a to je još češće i na decentraliziranim e, razinama E, postoji vrlo velika e, mogućnost otkrivanja prijevarnih radnji kada se koriste i primjenjuju e, opća pravila javne nabave bez posebnog ulaska u ove elemente o kojima govorim. Gotovo uvijek imamo prilike vidjeti da primjena pravila javne nabave dovodi do povećanja opsega radnih aktivnosti i do odugovlačenja i nepoštivanja rokova i tako dalje. E, također uljepšavanje je jedna od stvar e, s kojima se često e, ima problema. Također činjenica da se primjenjuju dvostrukni standardi. Ponekad imate čak i situaciju u kojoj imate do 12 ili više potpisnika za jedan isti predmet, što je naravno nešto što dovodi do otezanja i do problema. Također e, mora se imati na umu da ne bi smjelo biti različitog e, administrativnog opterećenja unutar Europske e, unije kod projekata e, koji, se, financiraju putem sufinanciranja ili koji se financiraju isključivo putem bespovratnih e, sredstava. Imali smo dakle i situaciju gdje su se davale financijske injekcije kako bi se ublažili, e, ublažile posljedice administrativnog opterećenja samo zato što se korisnik jadan eto našao u situaciji da je imao nesreću da je sudjelovao u projektu koji se sufinancirao iz sredstava Europske unije. Tako nešto je neprihvatljivo. Korištenje standardiziranih metoda, instrumenata i infrastruktura E, pokazatelja. To je nešto što zapravo treba biti korišteno za određenu vrstu programa. Ne treba svatko izmišljati toplu vodu svaki puta kad krene novi projekt, posebice kada se radi o infrastrukturnim stvarima koje su uspješno primijenjene negdje drugdje. Dakle, moramo imati nekakvo jamstvo suradnje između regija, tijela, poduzeća i nekoga, to ne mora nužno biti komisija, tko će olakšavati umrežavanje i procese udruživanja. To je nešto što bi zaista predstavljalo stvarnu dodanu vrijednost za Europsku uniju, ali nažalost za to ne postoje u državama članicama adekvatne smjernice. Kada se radi o infrastrukturnim projektima, vrlo često e, se radi o postupcima, odnosno koji traju, koji su vrlo komplicirani, koji traju, e, rokovi se probiju i slično. Tome bi se trebalo u najvećoj mogućoj mjeri e, stati na kraj. Nešto što je spomenuo i govornik prije mene, treba eventualno nadopuniti postojeće stvari nečime što bi utjecalo na bolju e, primjenu i na efikasnost, a isto tako kada se radi o e, složenim sustavima e, izdavanja dozvola koji često dovode do toga da dolazi do dugovlačenja, trebalo bi raditi na tome da se oni prilagode tako da budu najučinkovitiji i najdjelotvorniji mogući. Jedno od sljedećih ključnih pitanja odnosi se na efikasno mjerenje i izvješćivanje o rezultatima. To je nešto na što često nailazimo kao problem i to u suradnji između različitih tijela. Još uvijek nemamo adekvatni sustav kao niti definirane jasne pokazatelje rezultata. Već sam spomenuo ex post evaluaciju, a s obzirom na to da nemamo puno vremena, neću sada ponovno ulaziti u to, pa prelazim odmah na svoj zadnji slajd. Tu bih zapravo želio samo nešto reći o ovom, ovoj drugoj natuknici i posljednjoj natuknici, jer sam o druge dvije već govorio. Kao prvo, veliki je regionalni politički ciljevi u odnosu na specifične programske ciljeve. O tome smo već zapravo govorili. Već zadnjih osam godina radimo na e, toj temi e, i raspravljamo o tome kako s kolegama u komisiji, tako i s kolegama u državama članicama. Vrlo često ovi širi e, ciljevi, generalni ciljevi, zapravo na neki način su u međusobnoj suprotnosti sa specifičnim programskim ciljevima što se ne bi smjelo događati. Recimo, nedavna revizija provedena na e, obnovljivim izvorima energije. E, naime, financiranje iz Europskog fonda e, različitih projekata, odnosno programa u državama članicama, rezultiralo je time da zapravo, ne znam, kohezijski ciljevi, inovacijski ciljevi i slično zapravo imaju prednost pred specifičnim ciljevima. Vi se možete postaviti, naravno da su ti ciljevi važni, zato što je to vrlo važno, ali to ne smije stati na put tome da, na primjer, e, proizvodnja obnovljivih e, energije e, bude u potpunoj suprotnosti sa ciljevima koji su postavljeni u inicijativi Europa 2020 ili Europa 2030. Dakle, činjenica jest da ne možemo kao pravilo e, koristiti nedosljednost koja postoji, a to je da su opći ciljevi zapravo uvijek u suprotnosti sa posebnim programskim ciljevima. I posljedna stvar, treba izbjeći bilo kakav balast. Dakle, ne treba nam nikakvo opterećenje. E, vrlo često vidimo kod zemalja koje su neto platiše na središnjoj razini, ali na regionalnoj razini da to postoje, ali isto tako i kod korisnika, gdje vrlo često nailazite na situaciju da su korisnici mogli primijeniti projekat i bez e, novca poreznih obveznika Europske unije, ali to nije učinjeno zato što se jednostavno previše poklanjala pozornost nekim drugim elementima ne tome. Ja bih, evo zaključno, želio samo reći da bih želio dodatno raspraviti e, ove manjkavosti koje se najčešće pojavljuju e, s vama. Isto tako spreman sam vam i dodatno dati konkretne primjere iz prakse, iz revizija na koje smo naišli u različitim regijima, a to je nešto što bi se zaista trebalo u budućnosti riješiti, čime bi se trebalo pozabaviti. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Hvala vam što se ipak manje više držimo našeg redak našeg programa i dnevnog reda. A sada riječ dajemo gospodinu Franku Liju, voditelji odjela za financijsko savjetovanje u Europskoj investicijskoj banci, koji će nam govoriti upravo o aktivnostima Europske investicijske banke kod e, pružanja tehničke pomoći u poticanju investicija i provođenju različitih investicijskih projekata. Hvala lijepo, gospođo Predsjedavajuća, hvala vam što ste mi omogućili da predstavim upravo naše aktivnosti EIB-a i e, specifičnu djelatnost kod pružanja tehničke pomoći. Mislim da većina ljudi nije ni svjesna koliko veliku ulogu EIB igra upravo u pružanju tehničke pomoći. Većina su to projekti na kojima radimo koji su financirani od strane Europske unije, ali često i od zemalja članica i mi ćemo svakako pokušati ovdje u prezentaciji pokazati kako mi razlikujemo znači, ta dva tipa projekata, dati vam neke vrlo konkretne primjere koje smo imali na raznim područjima i možda malo reflektirati o tome što ćemo i kako ćemo se u budućnosti razvijati i djelovati. Ovo je vjerojatno najkompliciraniji slajd koji ovdje imam, ali malo ću vremena potrošiti da to objasnim. Evo, ovo je namijenjeno prvo da vam objasnim i približim kako su različite, koje su razlike među različitim vrstama tehničke pomoći koju mi pružamo, ovisno o projektima. Dakle, mi smo se uglavnom strukturiramo našu pomoć na sljedeća tehnička pomoć u smislu financijskog savjetovanja. Ali kod tehničke pomoći imamo, uglavnom se to odnosi na projekte koje direktno komisija financira, i to preko ugovora onda koje se izravno sklapaju sa zemljama članicama i njihovim nadležnim, dakle upravnim tijelima. Zatim, naš najveći program tehničke pomoći je JASPERS, koji je sigurno najveći koji obavljamo. To je projekt koji je priprema velike projekte i djeluje naravno u zemljama članicama, ali razvio se taj program i on de facto otvara vrata i olakšava, utire put još i novim i budućim projektima. Uglavnom se fokusira na strategiju, razvoj i pripremu. Uglavnom se fokusira i na pružanje potpore kod e, korištenja sredstava i strateških fondova. Inače se on provodi sa različitim e, miješanim timovima koji idu iz različitih država prekograničnih iz onih zemalja koje tome sudjeluju. Imamo posebne jedinice za pružanje pomoći u Bugarskoj i Rumunjskoj koje se izravno financiraju iz proračuna za tehničku pomoć koji upravljaju nadležna tijela u zemljama članicama. Ja ću vam dati još neke primjere o tome za koji trenutak. Zatim da pređemo na našu posebnu pomoć koju damo kod financijskog savjetovanja. Uglavnom to se odnosi na usluge komisije, ali mi dajemo i bilaternu pomoć e, upravnim tijelima i zemalja članica, uglavnom o financijskim instrumentima kako bi ih senzibilizirali na to, kako bi digli razinu svijesti, kako bi potaknuli razmjenu iskustava i kako bi ubrzali, da kažemo, i poboljšali provedbu i implementaciju financijskih instrumenata i investicije takozvanih investicijskih platformi, na kojim, koje zapravo, na kojima se objedinjuju različiti tokovi financiranja iz komisije. Na kraju treći dio naših djelatnosti, to je ono što se odnosi na financiranje projekata izravno iz Europskog fonda za strateške investicije. Mi naravno tu govorimo o onom savjetodavnom centru koji postoji za investicije koje postoji pri EIB-u. I de facto mi zapravo imamo jedan, da kažemo, lonac, jedan proračun za financiranje kojem najveće nedostatke u različitim E, projektima možemo pokrpati, na taj način dajemo izravno, da kažemo i tehničku, ali i financijsku pomoć. Ali da sada evo govorimo o našem Jaspersu, da vidite kako je to veliko i koliki su nam kapaciteti. Mi smo doista prisutni što možemo više biti na terenu. Iako mi smo ipak centralizirana institucija, ali unatoč tome imamo svoje urede diljem zemalja članica u šest regionalnih ureda Ukupno imamo 130 ljudi koji rade za Jaspers program. Osim toga imamo pristup velikom nizu različitih ugovora o konsultantstvu koje smo mi još iz Jaspersa, iz tog okvira dalje sklapali, još bilateralno sa raznim korisnicima naših programa i projektnih sredstava. I to nam omogućuje naravno da bolje shvatimo i lokalne uvjete na terenu kao i okolnosti koje direktno utječu na provedbu projekata. mislimo da možemo na taj način biti fleksibilniji u iskorištavanju i primjeni sredstava na terenu. Jedan vrlo zgodan ilustrativan primjer koji pokazuje da Just Jaspers ne fokusira nužno samo na velike infrastrukturne projekte. Evo vidite imamo i recimo projekte koji se koncentriraju na E, različite razvojne ili projekte obnove. Ovdje imate projekt u Loču, gradu Loč u Poljskoj, koji se odnosi na kompletnu obnovu tog grada i to znači pokriva različite sektore i uključuje naravno i izradu različitih procjena učinaka glede zaštite okoliša, a i ulazimo i u detalje da vidimo kako se odnose i kako se, dakle, koja je interakcija različitih programa državne potpore sa našim projektima obnove tog rada u svim sektorima, primjerice. Zatim, e, mi radimo sa našim timom od otprilike osam ljudi koji primjerice rade sa pojedinom zemljom članicom, konkretno ovdje Rumunjskom, gdje su smješteni su u Bukureštu i tu izravno surađuju sa upravnim tijelima Rumunjske koja su nositelji projekta kojeg su dobili za tog investicijskog projekta da ga tamo provedu. Ovdje je uglavnom riječ o različitim projektima s područja e, suzbijanja klimatskih promjena ili transporta. Zatim mi im savjetujemo dakle sve prilike o tome kako treba provesti projekt i što se tiče uprave, i što se svih ostalih e, aspekata provedbe tiče, ali i učinkovitosti troškova i tako dalje. I na kraju imamo i pružamo potporu i financi, dakle savjetovanje kod korištenja financijskih instrumenata. Evo ovdje primjerice u Bugarskoj smo posebno prisutni jer oni imaju tamo poseban financijski instrument koji je uspostavljen, koji se zove financiranje fonda i mi smo tu dali našu pomoć i tehničku pomoć pružili za to da zaživi taj instrument. Osim toga pomažemo im kod procesa monitoringa, izvješćivanja i taj posebni zadatak se zapravo počeo provoditi u zadnjem kvartalu 2015. i to u suradnji s kolegama iz Svjetske banke i ostalim iz komisije. Onda smo se mi uglavnom fokusirali tu na mala i srednja poduzeća u našem dijelu pro, izvedbe programa i nadamo se da ćemo nastaviti s tim radom i pomoć kod implementacije tog specifičnog financijskog instrumenta što znači da ćemo im pomoći kod odabira financijskih posrednika u okviru ovog njihovog instrumenta e, financiranje fonda i da ćemo naravno tu postoje jasno i naša pomoć vrlo konkretna gdje možemo različite manjkove još e, u skladu i na temelju efsi jamstava financirati iz našeg onog trećeg lonca o kom smo govorili proračuna za financiranje tih manjaka. Što se tiče našeg vizije budućnosti i preporuka što trebamo činiti, mislim da smo svi svjesni smanjivanja europskog proračuna, što će naravno tu temu pripreme i identificiranja pripreme i e, provođenja održivih projekata učiniti još važnijom. Pa prema tome vidimo da unatoč onom što smatramo da bi moglo biti jedno generalno smanjenje proračuna, mi ipak mislimo da će se proračun za tehničku pomoć održati barem na razini na kojoj jeste i u sljedećem proračunskom razdoblju, ako se ne bude čak i povećala. Jer bilo koje smanjenje sredstava bi bilo kobno, prema tome mislimo da će se preusmjeriti sredstva u ove naše proračune za tehničku pomoć. Osim toga vidimo smatramo da je vrlo, da je nužno potrebno povezati više dakle naše službe za pružanje tehničke pomoći i one koje daju financijski savjetovanje jer vidite ako se samo projekti gledaju samo sa tehničkog ili ekonomskog aspekta da se pritom ne uzmu financijski elementi u obzir onda to nema baš puno šanse biti uspješno moramo na vrijeme recimo otkriti primjerice ako radimo neki urbani projekt moramo onda u suradnji sa urbanim vlastima vidjeti koje su stvari financijski održivije koje treba staviti kao, odrediti kao prioritet, koje su stvari se mogu, može čovjek, dakle institucije mogu priuštiti da financiraju da bi bili održivi. I na kraju, mi naravno sastavljamo i nacrt mišljenja kako uvijek svaki puta za svaku lokalnu upravu kako bi im dali dodatnu potporu za ostvarenje tih ciljeva. Mi imamo posebno još e, naš odjel koji se bavi energetskim projektima koji na, i glavna uprava za energetiku kod nas sufinancira i to je jednim dijelom se može recimo smještavati i u kohezijsku politiku, ali to je vrlo bitno jer upravo oni sudjeluju i pomažu e, da zajedno sa obzorom 2020 pružimo vrlo široku tehničku pomoć urbanim, urbanim vlastima kako bi proveli svoje projekte koje su dobili u okviru EIB-a i pomažemo im recimo da zaposle više ljudi kako bi to proveli i tako dalje. A na kraju, to je nešto gdje naši korisnici smatraju da smo mi najmanje privlačni, ali mi smatramo da smo tu najučinkovitiji to je recimo ono što je nešto što je započelo kao pružanje tehničke pomoći, ali se onda zapravo pretvorilo aktivnu pomoć kod kompletne implementacije i provedbe projekata. I mislimo da je to jako bitno jer projekti koji su odabrani za e, dobivanje tehničke pomoći moraju biti implementirani. Zato je jako dobro da smo tu našu aktivnost proširili i na drugu fazu nakon same konzultinga. Hvala lijepo, a sada prelazimo na gospođu Elizabetu Campanelio, koja je e, dakle naš menadžer za Rumunjsku i Mađarsku svjetske banke i koja će nam govoriti o tome kako, koja je uloga svjetske banke u pružanju tehničke pomoći u zemljama članicama. Prema tome, molim, gospođo Campanelli, imate riječ, samo vas molim da se držite vremenskog okvira. Naravno. Hvala vam lijepo na ovoj mogućnosti da vam predstavimo nešto o tome što radimo, da vas malo uputimo, pogotovo ulozi Svjetske banke. Ja sam pripremila vrlo dugu zapravo prezentaciju, neću ali sve slajdove to detaljno objašnjavati. I vrlo brzo ću samo zapravo e, preskočiti desetak, dane slajdova i proći s tim. Zašto? Zato što sam pripremila dugu prezentaciju jer kad kad se uloga Svjetske banke, pogotovo kod pružanja tehničke pomoći u zemljama članicama, jednostavno nije dovoljno poznata. Pa smo vam mi na taj način mogli dostaviti malo više spoznaja kroz tu širu prezentaciju, a osim toga imamo i pripremljen materijal koji možete pokupiti, koji smo vam tu pripremili, da se malo više u to uputite, a mi smo naravno spremni odgovoriti na sva pitanja. Dakle, ukratko o tome što Svjetska banka radi. To nije baš poznato, ali da počnemo s ovim, da vidite i dobijete osjećaj ne samo kako je moj kolega iz EIB-a spomenuo, Vidite, dakle, dobijate osjećaj za to koliko je Svjetska banka prisutna u, unutar članica u Europskoj uniji. Mi naravno imamo i mogućnosti za izdavanje različitih kredita ili odobravanje drugih vrsti sredstava, ali mi smo i vrlo prisutni u tim zemljama kojima pružamo i tehničku pomoć. A to je Rumunjska, Poljska, Bugarska i Hrvatska. I tamo mi zapravo i radimo direktno na terenu, jasno. Sad samo da vidite različite vrste tehničke pomoći koje pružamo članicama. Mi smo prisutni bili ili jesmo u 22 zemlje članice, a one se uglavnom to sve dijeli na tri eh, velike skupine aktivnosti. Aktivnosti koje mi financiramo, dakle studije, analize, savjetovanje tako dalje, kao i na razreda naših programa, zatim financiranje različitih projekta koje je slično onom što je kolega iz EIB-a već ovdje spomenuo, to je pogotovo u Rumunjskoj tako. Za nas se to zovu RAS, kratica RAS, to su savjetodavni, dakle, e, usluge koje se i za sredstva koja se mogu povratiti nakon što su investirana. Ovdje vidite i da u odnosu na veličinu nemamo zapravo što puno govoriti u odnosu na one iznose kojima smo prije to ovo govorili. No, unatoč tome, vidimo da je to jako dobro jer mi radimo na izgrađivanju e, komplementarnosti i sinergije sa drugim institucijama kao što su EIB Europska komisija i pomaž, koje pomažu u tim državama, u tim zemljama članicama. Ovo vam malo pokazuje recimo koliko je to naše financiranje. No, koristit ću sad primjer Rumunjske, koja je najveći primatelj naših e, rasova, dakle naših savjetodavnih usluga od svih zemalja u kojima smo prisutni. Pa ću vam na primjeru Rumunjske prikazati kako to izgleda. Dakle, tu naravno Svjetska banka opet djeluje u suradnji s drugima, ali mi smo te naše savjetodavne usluge uglavnom se financiraju iz e, Fonda za strukturne investicije, a nešto je iz nacionalnog proračuna. I vidite, mi tako radimo već više od 40 godina diljem svijetu i zapravo više od 60 država svijeta smo na isti način prisutni. Jer to je ono s čim se isto Svjetska banka bavi, uglavnom u svrhu proširenja naših financijskih instrumenata za pomoć korisnicama koje se nalaze u svim tim državama svijeta. Kad pogledate portfelj naših e, rasova, uglavnom se koncentriran na, vidite, recimo Rumunjsku, Bugarsku, Hrvatsku i Poljsku. I postoji razlog zašto je to tako, ali to ću vam pokušati objasniti na primjeru Rumunjske i to su relativno nove primjeri sve, ali da vidite ovu tablicu sa kompletnim našim djelatnostima i recimo vidite tehnička pomoć, izrada studija, analiza i mi tu to nije naravno tako veliki iznos i velika pomoć kao što je to kod komisije Evropske unije u pitanju, ali pokrivaju recimo najzanimljivija područja kao što je inkluzivni rast, pametni rast, a osim toga pomažemo i Grčkoj i Cipru primjerice da mi dakle djelujemo komplementarno sa ostalim europskim projektima koji se tamo odvijaju. Evo opet na rumunjskom. U Rumunjskoj Svjetska banka je zapravo smanjila svoju nazočnost, kao doduše u zadnje vrijeme i drugim državama, i to je jasno nakon krize došlo do tog smanjenja kontinuiranog. Mi smo puno, puno djelovali i pomagali u predpristupnom razdoblju tih država, ali pred pristup Evropskoj uniji. Međutim, nakon financijske krize globalne smo i mi počeli smanjivati svoju nazočnost i volumen e, naših e, programa pomoći različitih. Naravno, to sve što radimo se događa uvijek u jednoj, da kažemo, komplementarnoj suradnji sa komisijom i izgradnje kapaciteta pogotovo, ali tu smo se mi, da kažemo, nadopunjali. Za nas je jedan od e, većih napora bio našeg osoblja, naših zaposlenika koji tamo rade, kontinuirano na terenu pružati pomoć zemljama, jer to nam je omogućilo da onda uočimo, identificiramo prave manjke i da negdje i onda uskočimo i pomognemo. Ali dakle i da pomognemo zemljama u pripremi novih programa, ali i da pomognemo njihovim upravnim tijelima, kad kad i korisnicima tih sredstava da to i znaju primijeniti. Evo vidite različite sektore na kojima smo radili i gdje smo pružali tehničku pomoć, primjerice u Rumunjskoj. Evo to je dakle, imamo sve transportni sektor, energetski sektor, edukaciju, bolju pripremu, sve uprava, vlada, dakle, zatim kako jačati decentralizaciju istog i sve ostalo, socijalna inkluzija obrazovanje, kao što smo reč, rekli, dakle, urbani regionalni razvoj, dakle, kompletan, pa, kompletna paleta svih sektora. Posvuda smo bili aktivni. kolege iz e, revizorskog suda su me podsjetili da je to zapravo samo jedna gomila studija. Međutim, ja sam to htjela prikazati da vidite kako mi konkretno djelujemo i pružamo tu pomoć i kako možemo doista utjecati onda na te programe. Nedavno smo radili na pružanju pomoći Rumunjske kako bi pripremila analize i pripremni rad i sve informacije potrebne za e, podnošenje izvješća u vezi ex ante uvjetovanosti. Dakle, to su područje koja su vrlo zanimljiva, prvenstveno javna nabava. Tu surađujemo sa EIB-om. Mi dajemo, dakle, mi dakle dajemo onaj jedan dio našeg stručne ekspertize, a EIB zapravo radi više na terenu, ide u detalje provedbe. Zatim, imamo recimo s čim se bavimo, analizom podataka, onda kod primjerice na području socijalne inkluzije analiziramo, prikupljamo, analiziramo podatke o tome kako izgledaju novo nastale siromaštvo i osiromašeni u društvu, koji su to slojevi i tako dalje. I mislimo da se to izravno onda odražava i na nacionalnu legislativu kao i kompletnu strategiju na tom području. Ovdje imamo još jedan primjer rezultata naših e, savjetodavnih aktivnosti. Dakle, to je samo pitanje konkurentnosti, ali kao što sam već govorila, rumunjska vlada je provela evaluaciju rezultata e, naših aktivnosti iz prethodnog programskog razdoblja EIB-a i Europske unije i u kojima je recimo isto Svjetska banka pružila tehničku pomoć za provedbu tih projekata. A mi smo proveli vlastitu evaluaciju koja je uglavnom bila vrlo analitička i pomogla nam da onda vidimo kako bolje da strukturiramo svoju pomoć i usmjerimo je kako bi bila učinkovitija. Ova područja na kojima dijelima se uglavnom fokusiraju onda na lokalne jedinice, samouprave, lokalne vlasti, na njihov rad i naravno natjecanje, i naravno konkurentnost i javnu nabavu. Ali kažemo da je vlada bila jedna od glavnih e, pokretačkih sila koja je zapravo tražila da se provedu te analize kako bi se na temelju istih ostvarila bolja sinergija između svih aktera, dakle samog EIB-a, Europske komisije kroz to, ali i nas kao Svjetske banke koje smo bili na terenu da pomognemo upravnim tijelima Rumunjske. Evo da pogledamo neke primjere Mislim da bi se mogli citirati još neke zemlje gdje smo bili prisutni, ali evo odlučili smo se da vam prikažemo na temelju Rumunjske. To je bilo nam jako važno da Svjetska banka se to odredi jer mi smo ta iskustva jako dobro koristili i upravo skupljajući tu na terenu znanje, jako puno smo naučili i od e, Evropske unije, odnosno njihovih tijela i Evropske investicijske banke, iako smo mi svjetska banka. Recimo, jedan od e, prvih posljedica koje smo zamijetili ja bih volila neke te primjere o tim, tome prikazati, ali što smo vidjeli, da smo uspjeli vrlo brzo ući u područje za koje je dotična država smatrala da su im djecu da su najpotrebitiji upravo na tim područjima i da je najnužnije da se tu hitno krene nešto raditi i pripremati, izrađivati strategije. I sad ta činjenica da smo mogli biti prisutni na terenu u zemljama članicama i mogli mobilizirati svoje vlastite resurse, ako ćete tako, za, za provođenje različitih studija i analiza. I to mislim da je upravo donijelo onu odlučujuću razliku i do, dodatnu kvalitetu u cijelom poslu a pokazala je i kako je potreba za tehničkom asistencijom, pogotovo kod jačanja institucija izgradnje kapaciteta u dotičnim zemljama, članicama, korisnicima svih tih programa, zaista ogromna. Hvala vam lijepo na prezentaciji. Hvala na ovoj zanimljivoj prezentaciji i želim sada predati riječ sljedećem govorniku, gospodinu Maciju Alaku, koji je iz Ureda za tehničku pomoć i koordinaciju iste, koji će govoriti o Poljskoj. Dakle, vi ste voditelj Ureda za koordinaciju tehničke pomoći u odjelu za programe pomoći Ministarstva gospodarskog razvoja iz Poljske. Hvala gospođo predsjednice i hvala na ovoj prilici da podijelimo svoje iskustva s vama. Ova prezentacija je rezultat više od 20-godišnjeg iskustva u provedbi tehničke pomoći. Ja ću započeti sa ustrojem tehničke pomoći u Poljskoj, zato ću, zatim ću prikazati koliko je dionika uključeno i kako se to provedi i koje smo pouke iz toga izvukli do sada. Naš sustav se sastoji od uglavnom tri stupa, što su operativni programi, operativni programi za tehničku pomoć, zatim e, sastavnice tehničke pomoći u nacionalnim operativnim programima i sastavnice tehničke pomoći u regionalnim operativnim programima. Mislimo da je tehnička pomoć e, osmišljena za učinkovitu i djelotvornu provedbu tehničke pomoći u Poljskoj. Kada smo trebali ustrojiti jedan e, takav sustav, e, oslonili smo se na više slojni sustav provedbe koji postoji kod nas. Imamo šest nacionalnih i 16 regionalnih operativnih programa i to je doista složen sustav, tako da moramo imati prioritetne osi u svim operativnim programima za tehničku pomoć. Kako je podjela nadležnosti? Sastavnice tehničke pomoći u nacionalnim i regionalnim operativnim programima moraju se na odgovarajući način provesti, a operativni programi za tehničku pomoć podržavaju dakle, na horizontalan način institucije i bave se međuresornim pitanjima koja obuhvaćaju cijeli sustav. Operativni programi za tehničku pomoć e, nam e, omogućavaju jedan pristup koji se temelji na rezultatima. To također osigurava dobru koordinaciju i strateški i transparentan pristup e, u čitavom sustavu. Sustav se sastoji od tri stupa zato jer imamo na raspolaganju mnogo sredstava kao što je ovdje razvidno na slajdu i neki od regionalnih operativnih programa bi i sami po sebi mogli biti značajni instrumenti ukupno uz upravna tijela imamo u koja ih imamo 22, imamo i posrednička tijela i ukupni broj institucija u našem sustavu iznosi više od 140. Ovo su glavni dionici u sustavu, dakle institucije koje podupire naša tehnička pomoć. Dakle, možemo krenuti od e, najniže grupacije u sustavu, a to su upravljačka tijela, revizorska tijela, posrednička tijela i zatim možemo prijeći na institucije koje utječu na sustav, a to u našem slučaju znači da su to institucije koje su nadležne za procjenu učinka na okoliš, za željeznički promet, e, za upravljanje vodoopskrbom, za zaštitu potrošača i tako dalje. To su institucije koje smatramo važnim i pružamo im potporu u pomoću upravo tehničke pomoći. I imamo institucije koje sudjeluju u sustavu kroz odbore za praćanje, a to su nevladine organizacije i socijalni partneri, i tu onda dolazimo do onih najbitnijih, a to su korisnici, e, akademske institucije, mala i srednja poduzeća i samoupravne jedinice. Naš pristup tehničkoj pomoći se razvija i mijenja u korak e, vjerojatno sa uredbama Europske unije. Dakle, to je krenulo od vrlo jednostavnog instrumenta koji je dao potporu upravi u upravljanju europskim fondovima i onda je to preraslo u značajni instrument za jačanje administrativnih kapaciteta i Evolucija se dalje nastavlja ka pružanju pomoći i korisnicima, mrežavanju, ali i u smjeru smanjenja administrativnog opterećenja. Evo, to su promjene kroz koje sada prolazimo. I to je nešto što se odrazilo i u samim uredbama. Koje je naše iskustvo? Evo, Počeli smo od zatečenog stanja 2007. godine koje je bilo doista složeno jer smo imali manjak iskusnih zaposlenika, veliku fluktuaciju osoblja, nismo imali sustavan pristup i korisnici nisu imali nikakva osnovna saznanja o provedbi europskih fondova. Dakle, smatrali smo da je tehnička pomoć upravo pravo sredstvo za rješavanje ovih problema i ja ću se na njih osvrnuti kroz mjere koje smo proveli za njihovo rješavanje. Dakle, razradili smo plan razvoja ljudskih resursa, to je dobro poznato Europskoj komisiji. Također smo e, poboljšali institucionalni ustroj e, i sustav smjernica za provedbu i upravljanje. Organizirali smo edukacije za korisnike i osmislili smo doista složenu mrežu informacijskih e, punktova za korisnike i društvo općenito. Sve nam to omogućuje stabilno upravljanje kohezijskom politikom u Poljskoj i stvara okruženje u kojem možemo na odgovarajući način upravljati fondovima ili sredstvima, no ispostavili su da to nije dovoljno ako želite imati visoko kvalitetne projekte koje odgovaraju i strategijama i uredbama. Dakle, u tu svrhu trebate ići dalje i dublje i koristiti tehničku pomoć na složeniji način. Stoga smo izradili popis dodatnih mjera i svaka od tih mjera bi mogla i biti tema zasebne prezentacije, no ja ću ih samo kratko pregledati ovdje. Pružamo potporu ključnim institucijama za kohezijsku politiku u Poljskoj. Također smo povećali potporu za e, socijalne partnere i nevladine organizacije i zahvaljujući tehničkoj pomoći izradili smo pripremne radnje za individualne ključne projekte. Dakle, proveli smo čitav niz eh, zanimljivih projekata koji uživaju našu potporu i započeli smo s potporom teritorijalnom pristupu, što smatramo važnim područjem kohezijske politike, tako da smo osmislili eh, čitav niz eh, programa nepovratnih potpora za pilot projekte u područjima kao što je urbanistička politika, revitalizacija i tako dalje. Daljemo i dalje e, potporu za e, integrirano upravljanje i e, integrirane projekte, tek smo stvorili odgovarajuće mreže. Jedna od njih je mreža Enea koja odgovara mreže za zaštitu okoliša Europske komisije, također imamo i mreže javno-privatnog partnerstva koje podupiremo zahvaljujući tehničkoj pomoći experiences and lessons I would like to share. Uh, ću sada na pouke koje smo iz toga izvukli i koje želimo podijeliti s vama. Mi smatramo da je tehnička pomoć instrument koji je u razvoju, što je naravno pozitivno jer se on mora razvijati i taj instrument e, treba ići daleko dublje i dalje od toga. Mi smatramo da bi on trebao podupirati ne samo institucije nego i korisnike jer bez potpore korisnicima ne možemo imati dobre, kvalitetne, dobro osmišljene projekte koji se uklapaju u strategije. Tehnička pomoć je izrazno sredstvo za ispitivanje inovativnih rješenja i pilot projekata, ali kasnije se može i primijeniti prilikom provodbe. To je doista najjednostavniji i najfleksibilniji instrument i želimo da takav i ostane. Budući da našem sustavu imamo i nacionalne operativne programe, osim e, prioritetnih programa, možemo imati pristup koji se temelji na rezultatima. Imamo pokazatelje za ocjenu postizanja rezultata, njih devet u našem programu. I mislimo da nam to daje dobar pregled onoga što smo postigli. Operativni programi za tehničku pomoć osiguravaju strateški i transparentni pristup e, i donose doista stvarnu dodanu vrijednost, a to je najvažnije. Hvala vam. Hvala lijepa. Hvala i lijepo ste se držali zadanog vremena tijekom svojeg izlaganja. Evo, poštovani kolege, sada je vrijeme za našu raspravu, za pitanja i komentare. Do sada se dvoje kolega javilo za riječ. I posjećam vas na to da imamo 30 minuta za raspravu, ne više. I sada dajem riječ gospodinu Nirsenu. Izvolite. Hvala. Hvala na ovom vrlo detaljnom pregledu koji ste nam iznijeli. Zapravo smo davno prije trebali održati ovu raspravu. Osvrnut ću se na e, pitanje tehničke pomoći koja je zapravo konkretna specifična pomoć za usmjeravanje projekata, što je pohvalno. Ja donesem iskustva iz švedske kohezijske politike. Jedan predstavnik revizorskog suda rekao je da je sada očito da se pomoć treba usredotočiti na lokalnu i regionalnu razinu i to je glazba za moje uši. U 20 godina kohezijske politike u Švedskoj uvijek je dolazilo do sukoba kada smo razrađivali programe za sljedeće 4 ili 5 godine. Uvijek smo imali sukob u vezi sa tehničkom pomoći zato jer su to nacionalne vlasti koristile za financiranje vlastitih aktivnosti koje su jednako morale financirati a u regijama je vlada velika potreba upravo za tim e, sredstvima u obliku dakle tehničke pomoći, no to je zadržavala središnja razina, dakle ostajala su to sredstva na nacionalnoj razini. Tehnička pomoć, dakle, smatram nije se koristila na odgovarajući način i nije bila namijenjena onim, nije dolazila do onih ciljeva za koje je bila namijenjena. Komisija bi trebala strože pristupiti zemljama članicama pri pregovaranju o partnerskim sporazumima za korištenje tehničke pomoći. Samo upitajte nacionalne vlasti kako su uključile regionalne dionike i kako su uputile tehničku pomoć. Komisija dakle bi trebala biti daleko stroža u svojem pristupu i trebala bi iskoristiti reviziju tehničke pomoći da upravo bude stroža neki teritoriji sa malim brojem poduzeća, malo nastanjeni u Švedskoj, e, su imali doista ogromnu potrebu za umrežavanjem i sinergijom. Recimo, za nekakvom platformom za suradnju i u te svrhe je tehnička pomoć idealno sredstvo da bi se pomoć mogla iskoristiti upravo za stvaranje takvih platformi. I isto vrijedi recimo za društvenu koheziju. Ako se stvori jedna platforma, e, ako ste aktivni u programu, onda se ona može dobro iskoristiti. No tehnička pomoć nije išla u te svrhe, nego se koristila kao financijska pomoć za provođenje programa na nacionalnoj razini kada bi došlo do promjene pristupa u tom smislu, mislim da bi bilo doista korisno za sve nas. Gospođa Maletić ima riječ. Hvala gospođo predsjednice i hvala svima na izvrsnim prezentacijama. Imam pitanje za gospodina Bungarca, jer ste dobro istaknuli i sve pitanje, e, svoje probleme na koje najlazimo u provedbi i Naglasili ste naravno da zemlje članice očito trebaju tehničku pomoć za pripremu projekata i za izgradnju administrativnih kapaciteta, za javnu nabavu i tako dalje. No, svim ovim vremenom koje provodimo na ovome, zapravo provodimo vatrogasne mjere, stalno se suočavamo sa istim problemima, dakle niskom apsorpcijom sredstava, čitavo vrijeme zabrinuti smo zbog zaostataka o isplatama i zbog e, gubitaka sredstava i zbog toga što isplate nisu stigle na vrijeme i tako dalje. Dakle, mislim da trebamo nešto promijeniti u tehničkoj pomoći i kao što ste i sami rekli, ta tehnička pomoć se treba ustrojiti na jedan sustavniji način i trebali bismo vidjeti kako poboljšati i poslovno okruženje u cijelosti, zato jer zemlje koje imaju poteškoće s apsorpcijom sredstava nailaze na poteškoće i u privlačenju investicija i e, ulagača i sa svim ostalime. Dakle, treba vidjeti kako podržati reforme u javnoj upravi općenito i na taj način mislim da bismo mogli pružiti kvalitetniju potporu cijelom procesu. To je također uloga i Svjetske banke i toga imam e, i pitanje za gospođu Kapanelli. Ponekad u zemljama članicama imamo e, različita tijela koja se bave pitanjima na različite načine. Recimo u Hrvatskoj Ministarstvo financija nadležno je za sporazume sa Svjetskom bankom za potrebnu pomoć, a s druge strane Ministarstvo regionalnog razvoja bavi se apsorpcijom i kohezijskim fondovima i tako dalje. I čini se da ta dva ministarstva postavljaju različite zahtjeve i tu gubimo i vrijeme i sredstva i ulažemo u različite stvari, ali nedostaje pri tome usklađenost i sinergija. Dakle, možda nas možete savjetovati što da učinimo kako bismo riješili taj problem. Zatim, primjer iz Poljske je meni bio doista zanimljiv, naročito način na koji ste promijenili i razvili tehničku pomoć. Zanima me tehnička pomoć za pilot projekte, jer nisam sigurna što to točno znači. Zašto mislite da je tehnička pomoć potrebna za pilot projekte, a ne za neke konkretne projekte, recimo bespovratna sredstva za inovacije ili za pilot projekte i tako dalje, ali možda tu postoje neke posebnosti u Poljskoj. I spomenuli ste također da pružate potporu ključnim institucijama u sektorima koji su ključni za kohezijsku politiku. Dakle, ide li ta pomoć za isplatu plaća ili je riječ o tehničkoj pomoći za pitanja javne nabave, državne pomoći i tako dalje.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 Izlaganja su vrlo korisna i e, vrlo zanimljiva. U različitim zemljama imamo specifične situacije. Neki sustavi nisu toliko centralizirani, a u drugim zemljama, primjerice u Njemačkoj ili Francuskoj e, imamo centraliziranije sustave, kao što je recimo slučaj i u baltičkim zemljama. Tamo čak niti ne postoji praktički regionalna politika i onda imamo situaciju da su ljudski e, resursi koji su dostupni na e, regionalnoj razini sve manji iz godine u godinu. Tako da zapravo ta podjela na regije u Europi stvara i određene probleme. Mislim da bismo možda trebali nastati osmisliti neki europski model koji bi poslužio kao primjer. Evo, stoga me zanima kako je vaše iskustvo u tome gdje su bolji rezultati? Jesu li rezultati bolji u zemljama koje su decentraliziranije ili u zemljama koje imaju centraliziranije sustave? Jer uh, u decentraliziranim sustavima prisutnija je demokracija, prisutnije su i javne rasprave. I mislim da sve zemlje, bez obzira na njihovu regionalnu podjelu, mislim da se ne bi trebale držati jedinstvene deklarativne strukture ili ustroja. To ovisi o mm, samim vladama i njihovim nastojanjima da postignu što bolje rezultate. No, imaju li u praksi od toga koristi lokalne ili regionalne vlasti ili imaju li mala i srednja poduzeća priliku doći do europske pomoći. U nekim slučajevima je to praktički nemoguće i stoga mislim da bi trebao postojati određeni mehanizam koji bi omogućio zemljama članicama određivanje recimo kvota koje bi se onda mogle iskoristiti za same korisnike kako bi oni izravno e, mogli doći do tih sredstava jer se ne mogu oni sami izravno obratiti europskim institucijama jer postoje prevelike prepreke u smislu nedostatka znanja i iskustva. Trebali bismo govoriti ne samo o konkretnoj tehničkoj pomoći, nego i o savjetodavnoj djelatnosti, o takvim aktivnostima. Evo vidimo da su projekti već provedeni u tom smislu, a ti su projekti doista stvorili ogromne koristi. Poljska ima dojmljive projekte koji mogu poslužiti kao primjer drugima. Evo, hvala. Primit ćemo još jedno pitanje. Izvolite. Hvala, gospođo predsjednice. Ovo je zanimljiv seminar jer on ukazuje na nešto što je na izgled vrlo jasno i o čemu svi sve znaju. No, stvarnost je vrlo zanimljiva i drugačija, zato jer vidimo da različite institucije imaju različite pristupe, a različiti pristupi se provode i u različitim razdobljima. Tako je dobro razgovarati o tome prije početka sljedećeg razdoblja, dok smo još u ovome. Evo, htio bih reagirati na ono što je rekla gospođa Maletić na o promjeni ustroja. Dakle, mi smo jednostavno dobili e, tehničku pomoć i prebacili to u strukturne reforme i to se temelji na e, dobrovoljnim sustavima. Dakle, komisija može izvojiti sredstva i tehničke pomoći i to dati glavnom tajništvu za potporu strukturnim reformama. Dakle, to znači da se mijenja funkcija tehničke pomoći. Evo, to je samo jedna općenita e, primjedba. I sada pitanje. Iz iskustava različitih institucija i zemalja, e, što mislite da bi bila prava uloga tehničke pomoći? Ili to e, sustav potpore donositeljima odluka ili konačnim korisnicima u svakoj fazi procesa ili to potpora u donošenju odluka u pribiranju o provedbi projekata i tako dalje ili je to sustav potpore koji je osmislio netko tko je nadležan za raspolaganje tim novcem kao što je to komisija ona je nadležna za to i ona je osmislila cijeli sustav recimo uzmemo Jaspers ako ubrojimo Jaspers onda bi rezultati savjetodavne djelatnosti u okviru Jaspersa bili prihvaćeni sami po sebi a ne bi bili prijedlozi u natječajima. Dakle, ne bi li tehnička pomoć trebala biti neki vid vanjske pomoći, nego i neki način ubrzanja tih projekata, jer ako je to samo vanjska pomoć, onda e, tome mogu pristupiti i privatna društva, ali ako su tu uključene već institucije, onda je uloga tehničke pomoći drugačije, jer netko od koji je nadležan za to je nadležan i za tehničku pomoć, dakle on preuzima i odgovornost za ostvarenje rezultata, recimo kao u slučaju poljske vlade. Poljska e, vlada je također nadležna za to. Dakle, što bi u budućnosti treba biti prava uloga tehničke pomoći jer e, riječ je o velikoj količini novca i vrlo često se novac ne iskoristi i prebaci se u neko drugo područje. Evo, možda je ovo previše pojednostavljeno, ispričavam se zbog toga, ali kao što vidimo, ipak je slika daleko složenija nego što smo mislili. Hvala lijepa. Čuli smo pitanja članova odbora za regionalni razvoj, a sada bih zamolila naše goste da iznesu svoje komentare ili odgovore na pitanja. Možda da najprije damo riječ Europskoj komisiji. Da, hvala lijepa, evo vratio sam se. Za početak nekoliko je napomena izneseno vezano uz potporu regijama i lokalnoj upravi, te da se tehnička pomoć ne koristi u dostatnoj mjeri za te stvari. Kao prvo, Postoje različiti administrativni sustavi u 28 država članica, tako da nema jedinstvenog pristupa za sve koji bi funkcionirao. Također postoji načelo subsidijarnosti i na kraju priče dodjela tehničke pomoći nešto je o čemu donose odluke države članice u skladu sa svojim administrativnim sustavom. Međutim, u praksi smo zaista imali prilike vidjeti da se tehnička pomoć vrlo često koncentrira na središnjoj razini u upravljačkim tijelima i nije za zapravo uvijek u skladu sa raspodjelom zadaća. Stoga nailazimo na probleme gdje primjerice operativni programi kojima upravljaju upravljačka tijela e, u velikoj mjeri delegiraju zadaće posrednicima, a e, velika razina tehničke pomoći ostaje na središnjoj razini u upravljačkom tijelu. To je nešto što ne potičemo. Tehnička pomoć također je nešto što se treba raspodijeliti u skladu sa delegiranjem zadaća različitim tijelima. I to je ključna poruka koju pokušavamo promicati u ovom programskom razdoblju. No, u svakom slučaju možemo i promicati još snažnije, no to je nešto što također ovisi i o odgovornostima i nadležnostima koje komisija ima u pregovaračkom procesu. Snažna, odnosno snažnija pozornost koju trebamo pokloniti korisnicima. To se proteže kroz sve prezentacije. Dakle, postoji sustavi koji su fleksibilni za odabir projekata, ako i imamo takve sustave, ako je sve u redu, a korisnici ne pripremaju i ne provode projekte na odgovarajući način, onda zapravo to sve pada u vodu. Stoga je vrlo važno da i dalje poklanjamo pozornost i još veću pozornost u nadolazećem programskom razdoblju korisnicima i snaženju E, korisnika u smislu jačanja razvoja projektnih kapaciteta. E, e sada što se tiče one napomene centraliziranih u odnosu na decentralizirane sustave, mislim da ne možemo reći da je jedan sustav bolji od drugoga. Postoje različite upravljačke strukture u državama članicima. Za nas je najvažnije da tehnička pomoć bude u skladu sa postojećim upravljačkim sustavom. Također imamo prilike vidjeti posebice u državama članicama koje su se nedavno pridružile Europskoj uniji, a to je možda također i jedna stvar kojom bismo se mi kao se trebali baviti, da države članice ponekad misle da je čak i bolje dodati slojeve, e, imati više struktura, imati više razina kriterija selekcije, što ponekad zapravo paralizira cijeli sustav i onemogućuje efikasnu isporuku projekata. Dakle, vrlo je važno da se u prvom programskom razdoblju krene sa relativno pojednostavljenom, izravnom e, strukturom provođenja projekata, a onda se u nadolazećim razdobljima može delegirati dodatne zadaće, uvesti više tijela u priču i naravno onda i raspodijeliti e, novac na odgovarajući način. Ali bolje je krenuti sa jednom jednostavnijom strukturom. Zatim jedna stvar e, vezana uz iznos tehničke pomoći. iznos tehničke pomoći unutar države članice koje je na raspolaganju je ogroman. To često zaboravljamo, vrlo često se o tome razmišlja samo kao o paušalnom iznosu koji se može iskoristiti. Međutim, to nije mali novac i zaista je vrlo važno da se on koristi na efikasniji način nego što se to čini sada. Mi kao komisija svakako bismo željeli staviti u prvi plan tu ideju i promicati je kako bismo imali ciljanije financiranje informiranje i ciljanije korištenje e, tehničke pomoći kako od strane korisnika, ali isto tako od strane komisije. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Dame i gospodo, tko se sada želi javiti za riječ? Evo ja bih željela, vezano uz dvije točke koje je spomenula kolegica iz Hrvatske. Ja sam naime i radila u Hrvatskoj, tako da sam itekako upoznata s pitanjima i problemima koordinacije koji zapravo postoje tamo i kojima je kolegica govorila. Način na koji radimo je kao prvo sljedeći. Mi pokušavamo imati te memorandume e, o razumijevanju e, ili e, uklopiti aktivnosti na transparentan način u našu partnersku strategiju sa zemljama. Kao prvo, problem izolacije ili efekta silosa, kako često kažemo, je nešto što se pojavljuju u određenim zemljama i kad se radi recimo o korištenju europskih sredstava i nekih drugih sredstava. Time se uglavnom bavimo na izvoru zato što postoji memorandum o razumijevanju gdje je objašnjena naša strategija, način rada, gdje se objašnjava na koji način želimo izbjeći taj problem zapravo efekta silosa, odnosno izolacije. I mislimo da je zapravo izuzetno važno da se e, pravilno i adekvatno koriste svi instrumenti koje imamo na raspolaganju. Također, putem europskih e, strukturnih i investicijskih fondova ima se pristup i e, savjetodavnoj službi Svjetske banke i upravo zbog toga je još i važnije da se adekvatno biraju e, instrumenti. Postoje primjerice memorandum o razumijevanju sa Rumunjskom gdje zaista eksplicitno stoji e, da je važno postići sinergiju, komplementarnost i tako dalje i tako dalje i to je nešto što zapravo e, često raspravljamo e, s upravljačkim tijelima koja su zadužena za upravljanje sredstvima iz europskih fondova. Vrlo je važno jedno pitanje koje ste spomenuli, a to je za što bi se trebala koristiti ta tehnička pomoć, uključujući ne samo jačanje kapaciteta, već isto tako i za reformu određenih institucija. Evo upravo sam ja ispomenula na primjer javnu nabavu konkretno u Rumunjskoj, tamo će se svakako koristiti tehnička pomoć za jačanje upravo tih institucija, na to želimo sredotočiti našu pozornost jer je analiza pokazala da je to potrebno. Međutim, stvari zapravo tu moraju nadići tehničku pomoć. Time se trebaju baviti i strukturne reforme, snaženje kapaciteta u dugoročnim projektima i programima. Dakle, e, to su pitanja koje neke države članice moraju e, uzeti u obzir i prilikom kreiranja ključnih općih politika. U suradnji sa komisijom e, radimo na rješavanju nekih od tih pitanja, na razvoju strategije i nadamo se da će još i veći broj zemalja zaista e, nastojati iskoristiti e, tehničku pomoć kako bi se uhvatili u koštac sa preostalim izazovima strukturnih reformi. Hvala. Gospodine Malak, izvolite. Hvala lijepa. Ja bih želio odgovoriti na dva pitanja koja ste mi izravno postavili. Prvo, Zašto imamo pilot projekte? Zato što mislimo da to može biti instrument koji omogućuje um, promjene. Ponekad želite promjenu u sustavu, ali to neće biti neki izravan rezultat, nego će primjerice biti e, promjena u perspektivi. Želite, na primjer, poduprijeti lokalne vlasti da razmišljaju na strateški način i mi na taj način zapravo razrađujemo programe i putem ovih pilot schema testiramo opcije kako bismo pronašli onu koja je najbolja. Na neki način taj pilot projekt je zapravo vrsta testa prije nego što se izabere najadekvatnija opcija. Mislimo da je ta vrsta projekta zapravo prikladan alat za to. Također surađujemo i sa institucijama spomenuli ste isplatu plaća. Da, radimo i na tome, uh, za to se zapravo koristi tehnička pomoć, ali surađujemo zapravo sa stručnjacima, sa nevladinim udrugama e, i financiramo upravo te oblike suradnje kako bi sustav dobro funkcionirao. Primjerice, možemo isfinancirati deset radnih mjesta, ali najveći dio projekta zapravo je na Eh, naglašen u onom dijelu gdje se govori o suradnji i koordinaciji. Primjerice dezagregacija pokazatelja na nižoj razini uprave kako bi to bilo vidljivo u sustavu, kako bi se vidjelo što se događa. Dakle, to je slučaj bio i u ovom primjeru koji vi navodite. U potpunosti se slažem da tehnička pomoć treba biti korištena za E, potporu umrežavanju, suradnji. Mnogi od vas su govorili o tome ovdje. Mm, međutim, mislim da tu nema nikakve potrebe za regulatornim promjenima zato što propisi i sada dozvoljavaju takvu vrstu korištenja tehničke pomoći u te svrhe. Dakle, nema potrebe za pravnim promjenama. Hvala. Imamo li komentara? Izvolite. Da, hvala gospođo predsjedateljice. Možda kao predstavnik Europskog revizorskog suda e, trebam reći nešto vezano uz e, vladine reforme ili reforme upravljanja. Međutim, ono što je nama važno je da se tehnička pomoć koristi za snaženje administrativnih kapaciteta na središnjoj razini, ali isto tako i na lokalnoj i regionalnoj razini e, za uporabu budućih EFSI fondova i oprostite što neću onda iskazati mišljenje vezano uz to ono što moram reći vezano je za što je rekla i gospođa Malatić. Naime, često vidimo da postoji razilaženje između interesa i kapaciteta na središnjoj i na lokalnoj i regionalnoj razini između onih koji su u konačnici odgovorni, a to je na primjer Ministarstvo regionalnog razvoja i drugih resornih ministarstava koja su uključena. I u tom smislu mislim da također postoji manevarski prostor koji omogućuje da se poboljšaju odnosi, da se osnaže kapaciteti posebice u resornim ministarstvima, neovisno o tome je li to ministarstvo prometa, ministarstvo energetike, ministarstvo zaštite okoliša ili e, neko drugo ministarstvo. Naime, vrlo često vidimo da postoji, ne postoji optimalna razina suradnje. Još jedna stvar koju je spomenuo gospodin Nilsen, a s kojom se zaista u potpunosti slažem, je sljedeća. Mi se ovdje bavimo regionalnom politikom i to je bitna stvar. Regionalna politika tiče se regionalne i lokalne razine, ali regionalna i lokalna razina nisu obično pripremljene u onoj mjeri u kojoj je zato pripremljena središnja razina razina za provedbu, za postavljanje prioriteta i za evaluaciju rezultata projekata. U potpunosti se slažem s vašom procjenom da bi u budućnosti tehnička pomoć trebala ciljanije djelovati na lokalnu i regionalnu razinu i također se slažem e, s vama da trenutačno nemamo odgovarajućih e, platformi za postizanje e, odgovarajućih rezultata, posebice kada se na primjer radi u slabije, o slabije naseljenim područjima i slično. E, posljednja stvar koju želim reći e, jest da je nekoliko govornika reklo da ne postoji jedinstveno rješenje za sve. Slažem se s time, ali mislim da postoje određena rješenja, određene, kako da to nazovem, pametne prakse E, koje se mogu koristiti gdje zaista je jedno rješenje dobro za sve. Daću vam jedan konkretan primjer. E, mi smo e, provodili reviziju vezano uz projekte koji su se financirali iz Europskog fonda za regionalni razvoj za obnovljive izvore energije, vezano uz povećanje broja objekata za proizvodnju obnovljive energije. I primjerice E, imali ste situacije gdje, na primjer, u većoj državi članici zapravo cijeli e, projekt provođenja e, javne nabave, izgradnja objekta na središnjoj razini funkcionirao fantastično, radi se dakle o zemlji koja ima 16 različitih departmana, dakle regija. Kad odete dakle na tu regionalnu razinu vidite da e, je, su ljudi koji su tamo zaduženi za projekt možda sudjelovali djelovali u nečem takvom jednom u životu. Dakle lokalni načelnik je možda jednom u životu bio uključen u projekt gdje mora na primjer sudjelovati u projektu vezanom e, uz postavljanje objekta za, za korištenje biomase ili nekog drugog objekta i vidite da zapravo ne može iskoristiti e, sve ono što bi iskoristio neko na središnjoj razini. Taj jadni načelnik čini sve što je u njegovoj ili njezinoj moći, ali u konačnici rezultati su zapravo patetični i ne mogu se usporediti sa onime što je napravljena središnja razina. To je zapravo jedan vrlo konkretan primjer, jedna anegdota iz prakse gdje se pokazuje da se određene stvari mogu napraviti ili samo kroz središnji operativni program ili na taj način da se pobrinemo da da dakle, kolege na e, lokalnoj i regionalnoj razini e, budu upućene na istoj razini na kojoj je to i središnji e, kolega sa središnje razine i da zaista to mogu provesti kao i kolega sa središnje razine. Hvala. Je li to sve? Dozvolite mi da zahvalim našim govornicima. Hvala vam lijepa na prezentacijama. Hvala vam na održanoj raspravi. E, kao što je već rekao kolega, to je nešto što je vrlo jednostavno, e, tako nam se barem čini, trebalo bi trajati zauvijek, ali tome ipak nije e, baš tako. Hvala vam lijepa, hvala vam na izlaganjima, a sada nastavljamo po dnevnom redu. I vidim da je gospođa Damato ovdje i da nam se pridružuje jer sljedeća točka na dnevnom redu je prezentacija nacrta mišljenja naše zvjestiteljice gospođe Damato. Radi se o mišljenju odbora ITRE o poticanju internetske povezivosti u lokalnim zajednicama. Predlažem rok za amandmane vezano uz ovo mišljenje ponedjeljak 13. veljače u podne. Gospođo Damato, dajem vam riječ, izvolite. Grazie, presidente. Hvala lijepo. Danas govorimo o nacrtu jednog mišljenja koji se odnosi na projekt Wi-Fi for you. Dakle, to je jedan oblik besplatnog i besplatnog pristupa internetu u europskom prostoru. Dakle, riječ je o jednoj viziji kako će se ostvariti digitalno unutarnje tržište i za građane i za poduzeća i na naše gospodarstvo. Evropska unija zapravo želi do 2020. u svakoj državi, u svakom evropskoj zemlji članici omogućiti e, uvođenje, dakle, lokalne bežične pristupne točke za internet. Jer to je Predsjednik e, komisije već rekao u svom govoru o stanju u Europskoj uniji. Na početku godine najavio je to najavio je dakle jedno brzo i neadministrativno, nebirokratsko postupanje i rekao je da je rok za to uvođenje dakle sljedeće dvije godine od 2017. do 2019. prema naravno onom što je komisija i procijenila u rujnu 2016. godine kad je najavila tu ambicioznu reformu propisa da bi se dovelo do te inicijative. Što se tiče same provedbe, mislimo da 71% evropskih obitelji je 2015. imalo pristup internetu ili fiksna mreža ili mobitelna. Dakle, to, je bila ondašnja četvrta generacija mobilnih mreža, 4G tek, koja im je to omogućavala. I e sad, što se tiče ove sadašnje infrastrukture i što se tiče kvalitete i pouzdanosti iste, E, vidimo da je jako nužno hitno provesti tu reformu kako bi se ti standardni evropske razine podigli i mi zaista ostvarili to naše unutarnje digitalno tržište. Dakle, mora se ići na različite i udaljene regije, a pritom se moraju razviti različite sinergije i pogotovo sa fondovima za regionalni razvoj i pogotovo sa svim programima koji na tom području teku. Mi se slažemo sa tim postupkom da treba ići brzo ta reforma, ta implementacija, ali s druge strane želimo da se održi jedna ravnoteža, da imamo cijelo vrijeme jedan objektivan nadzor svega što se radi, da možemo u svakom trenutku provoditi provjeru učinkovitosti svega što je napravljeno i osim toga vrlo je važno da se izgrade i adekvat, dakle jedinice lokalne uprave trebaju biti jednako tako upućene u sve i moraju se razvijati, moraju biti u stanju to sve pratiti, a naravno posebna pažnja ga e, vrijedi malim i srednjim poduzećima u cijeloj toj reformi i tom proširenju, dakle besplatnog interneta. Komisija je naglasila da će financijska potpora, ono koliko su izdvojili sredstava, zato na 120 milijuna eura za ovo dvogodišnje razdoblje od 17. do 19. Dakle, da se to apsolutno mi smo zato potroši ravnopravno na ova najudaljenije, najslabije zastupljena područja koja imaju najmanje interneta, a zato da im i da ispriječimo onu veliku prijetnju od depopulacije upravo tih područja. Ali vidite, dakle, sada već imamo stanovite neravnoteže koje su kod dostupačnosti interneta u regijama prisutne. Ali, s druge strane, mi moramo postići jedan teritorijalnu ravnotežu, jer o tome ovisi jasno ekonomski razvoj i općenito naša populacija tih, tih regija. Znači, povezivanje interneta mora se poboljšati na najnižoj lokalnoj razini. Međutim, Teritorijalne razlike se vrlo često upravo zbog tehničkih nemogućnosti još više povećavaju. Prema tome, sad je riječ e, o kvalitetnim projektima, ali onim koji su doista predviđeni za ona najteže dostupna područja. Jako me zanima šta ćete vi o tom reći. Hvala, sada riječ imaju izvjestitelji u sjeni. Umjesto gospodina Ruje, gospodin Kafato. Hvala. Da, ja govorim umjesto gospodina Ruja koji nije danas mogao stići. Dakle, kao prvo, želim pozdraviti sve što je izvjestiteljica kolegica Damato rekla i napravila. Hvala vam na ovom izvješću. A imam nekoliko stvari koje bi rado s vama podijelio. Kad već govorimo o boljoj povezanosti s internetom u evropskim općinama i zabačenim regijama i tako dalje, to onda znači zapravo nekoliko stvari. Prvo, to je za lokalnu ekonomiju, lokalna poduzeća. Vidite šta to za njih znači. Ne postoji zapravo nijedan investitor koji neće pogledati kako izgleda internetska povezanost u nekoj regiji prije nego što uopće počne razmišljati o investiranju u to područje. Prema tome bolje internetska povezanost, to je ključni faktor za bilo kojeg poduzetnika a, ili nekog ko bi želio uopće odpočeti neki posao negdje. Drugo, bolja povezanost internetska znači i bolje usluge koje mogu pružiti lokalne vlasti, tijela lokalne samouprave i tako dalje. Jer oni znači mogu koristiti različite druge resurse na bolji način i ponovno investirati. To znači da će se to jako puno učiniti za svakodnevni život svih građana i za ekonomiju. I na kraju, ali ništa manje važno, svi smo mi svjesni da bolja internetska povezanost predstavlja ogromnu potporu za turizam, svaki oblik turizma u svakoj općini, na svakom, svakom dijelu Europe. I apsolutno nam treba više toga. Prema tome, sad što se tiče ovog izvješća, mi se u uglavnom e, manje više fokusiramo na odjeljak četvrti uredbe 203. I mislimo da se zapravo tu u ovom izvješću baš najviše govori o ovom novom odliku koji se odnosi na bežešni pristup na točke internetu u ruralnim područjima. Mi smo, znamo da se sve to skupa zasniva naravno na adekvatnim člancima u evropskim ugovorima koji govore o istim mogućnostima, istim prilikama za sve. A sve skupa je namijenjeno i jačanju teritorijalne i socijalne kohezije unutar Unije. mi, ja doista ne mogu zamisliti nijedno mjesto, selo u Europi, a da nema dobru internetsku povezanost. To je stvarno, ne mogu ga zamisliti, to je ključno za edukaciju, za gospodarski život, za posao, za rad, za pružanje suvremenih usluga od strane naših lokalnih vlasti a primijetio sam da našu izvjestiteljicu brine, a znam da inače i ITRE predviđa na tom neisti zbog to istih razloga i neke amandmana, da se ojačaju još više načela koja su predložena u inicijalnom tekstu. Dakle, mislim da se ta mora još e, više ponoviti, težine, težište staviti na ta opća načela uredbe. imamo nekoliko načela u ovom dokumentu. Dakle, možemo krenuti pitanje više jezičnosti, ali možemo govoriti u amandmanu 12 o tome da jezik, engleski bude jedini jezik za to, ali možemo o tome još detaljno raspravljati i sa komisijom. Druga Druga stvar je pitanje nadzora. Mislimo da pojednostavljivanje i monitoring provedbe projekta trebaju biti zapravo dva lica iste medalje. Drugim riječima se u cijelosti slažemo sa simplifikacijom samih procedura kako to komisija predlaže, ali moramo biti svjesni koliko je bitna nadzor pravilnog e, pravilne provedbe projekta, jer napokon tu se troše novci naših poreznih obveznika. Sretan sam što vidim sve više prijedloga u vezi s tim kako bi mogli zapravo simplificirati, pojednostavniti pojednostavniti tekstove, naš, naše propise i načela prema kojima radimo, kako bila je jednostavnija za sve korisnike kojih moraju primjenjivati. Što se tiče dakle te simplificirane procedure koje bi trebala im administrativno opterećenje smanjiti na minimum, zatim korištenja interneta na bežičnim pristupnim točakama i kao i recimo komplementarnošću sa pružanjem naših javnih usluga. I tu bih u vezi sa svim tim rekao da se mi u cijelosti s tim slažemo. Prema tome, mislim da će amandmani služiti samo tome da se razjasne neke prijedlozi u ovoj uredbi. Ja mi se nadamo isto kao i komisija da će se ta uredba što je prije moguće e, primijeniti. Mislim da je rok do četvrtog e, da se ITRE dovrši svoje izvješće, mislim da se to treba apsolutno poštivati kako bi mogli već prije ljeta izaći s time nakon cijele parlamentarne procedure na glasanje kako bi se to moglo ratificirati i početi primjenjivati što je prije moguće, nadamo se možda još ove godine, ljeto jesen, diljem naših općina i sela u cijeloj Europskoj uniji. Hvala. Hvala, a sada gospodine Papadaki, svi imate riječ. Hvala lijepo. Prije nekoliko dana je Eurostat objavio najnovije podatke koji se odnose baš i na pristup bežičnom internetu za privatna domaćinstva. I ti podaci pokazuju da četiri petine građana u Europskoj uniji koristi internet, ali da postoje velike razlike među zemljama članicama što se tiče povezanosti privatnih domaćinstava na internet, jer 13% stanovništva još nikad nije koristilo internet. One regije u Europskoj uniji koje imaju internet su naravno većini, ali su bitno različ, se razlikuju od ovog dijela koji nemaju nikakvu priključenost. E sad, u kojoj mjeri se pojedinac može služiti internetu i u kojoj mjeri javno pružanje usluga se može onda na taj način vršiti preko interneta, to je povezano, jasno. Jer oni koji nisu priključeni, oni njima prijeti ta velika opasnost da budu kompletno izolirani od digitalne ere. I stoga mi moramo visokofrekventne frekventne poveznice omogućiti, dakle širokopojasne kanale za uključivanje u internet u svim regijama, inače ćemo tu imati puno problema, jer ako mi općinama ne budemo, ne budemo im to sve besplatne takve bežične pristupne točke internetu ponudili, mi nećemo jedan razuman i pametan cilj tamo moći ostvariti, pogotovo recimo poljoprivredne ciljeve u tim ruralnim udaljenim, udaljenim područjima, a da ne kažemo da će nam prijeti u velikoj mjeri depopulacija. Prema tome mi moramo E, taj prijedlog doista brzo odraditi i kako bi se ta cijela uredba počela primjenjivati i kako bi mi i ta najudaljenija područja pomogli im da nas se uključe u socijalnu koheziju, ali i ekonomsku koheziju u Europskoj uniji. Pri tome, jasno, treba uzeti u obzir ulogu svih lokalnih vlasti jer e, ako se ne može tu kohezijska politika na taj način provesti i njih involvirati, onda se skupa nema smisla. Druga stvar je, su investicije u infrastrukturu za internet. I tu možemo samo konstatirati da nema uopće transparentnosti, da se kod plaćanja jako oteže i kasni, da imamo sasvim različite pristupe i provedbu javne nabave među zemljama članicama i tako dalje. I ako tu ne ispunimo minimalne zahtjeve za harmonizaciju kako bi išli i provodili tu inicijativu koja to od nas i napokon tražite, minimalnu harmonizaciju, Wi-Fi for you, mi e, prijeti nam i riskiramo da cijeli reforma i projekt padne u vodu. I sad nas zanima od komisije što bi bilo sa stvaranjem i što se dogodilo s onom platformom za eurozonu. To je bila inicijativa koja je željela svim građanima dati mogućnost da je razmjenjuje iskušane dobre prakse u odnosu na internet i da, koja bi ono omogućila građanima da se i oni informiraju o tehnološkim mogućnostima koje internet nudi. Inače, zahvaljujem izvjestiteljici na svim prijedlozima koje je iznijela i uvjeren sam da ćemo voditi vrlo konstruktivnu suradnju kao i s ostalim izvjestiteljima u Sjeni, jer vidimo da je to apsolutno jedan od ciljeva naše čitave regionalne politike, upravo to da osiguramo da se prednosti internetskog gospodarstva, digitalnog gospodarstva stave na raspolaganje i koriste svim regijama Europske unije jer pristup e, i javnih institucija, pogotovo izoliranim regijama, internetu se mora osigurati. Pogotovo za i za sve one građane također koji još uvijek nisu povezani sa internetom i kojima prijeti da ih padnu u totalnu izolaciju. Sad gospodin Čotopa, gospodin Jakovčić, zatim gospodina Martina Mišelci, gospodin Ropert, vi ste isto jedan izvjestitelj u Sjeni. Da, hvala. Ja bih htio zahvaliti gospođi Damato na njenom poslu i slažem se u cijelosti sa vašom izjavom kako je to jako, jako bitno da osiguramo da ljudi u ruralnim područjima imaju pristup internetu. A slažem se i sa ovim ciljem da trebamo da to osiguravanje i dakle provođenje ove i da kažemo digitalne reforme i ovog osiguravanja bežičnih pristupa ne treba odvijati odraditi na birokratski način. Nadalje, mi znamo da je to isto tako jedan skup projekt i da će lokalne zajednice to morati snositi te troškove. Prema tome, valja osigurati da se ti dodatni troškovi za budu dakle da se barem u prvim fazama projekta dakle da se na njih odnosi i da bude se tu pomogne iz eh, onih financijskih sredstava koje su za ovo dvogodišnje razdoblje za te tehničke eh, radove predviđeni. Nadalje, lokalne vlasti, recimo knjižnice i ostali mogu im jer ja mislim da to treba apsolutno na naše knjižnice proširiti jer to je za njih od nužne važnosti. Hvala. A sada gospodin Rupe. Hvala. U ime gospodina Jakovčića bi mi govorili kao izvjestitelji Sjeni i mi bi apsolutno rekli koliko smo zainteresirani za ove investicije u digitalizaciju, da kažemo, i udaljenih evropskih područja. Jer mi znamo da je bez eh, te digitalizacije, bez tih eh, bežičnih pristupnih točaka za internet, nema nikakve budućnosti. Iako znamo da je to jasno sada skupo i teško, ali to moramo učiniti. To je pitanje, naravno, konkurentnosti i opće opstanka tih regija. Stoga, Evropska komisija se mora upravo brinuti da se poštuje poštuje fer konkurentnost i pošteno tržišno natjecanje, u tom smislu treba i pomoć da se i te udaljene regije u to uključe. Samo pitanje je naravno i kad za budućnost, kad ćemo petu generaciju mobilnih mreža uvesti u sve gradove, isto tako diljem čitave Europe, to je isto pitanje. Hvala. A sada riječ ima predstavnik Europske komisije, i iz glavne uprave za telekomunikacije i nove tehnologije. Izvolite. Jesam dobro to sve nekako rekla. Jeste, hvala vam. Ehm, hvala vam na ovoj zanimljivoj raspravi. Mi apsolutno pozdravljamo ovu jako konvergentnost gledišta o, i, kako, i o ciljevima kao i o sredstvima za postizanje tih ciljeva koji su navedeni u ovoj temi. Jer vjerujte, mi, mislim da svi evropski građani dijele isto mišljenje glede potrebe da sudjeluju jednako u digitalnoj revoluciji, odnosno da budu jednako povezani sa internetom i najnovim generacijama, dakle sad smo imali 4G pa sad 5G i tako dalje. Moramo djelovati vrlo brzo na tome i dobro sam čuo sve što je ovdje kazano. Mislim da će ovo ubrzano, kako smo čuli, djelovanje, odlično djelovanje parlamenta i citave parlamentarne procedure pomoći da se to, nadamo se, za implementacija već krene prije ljeta, kako se, evo, nadamo. Ako se, naravno, na vijeću postigne dovoljno rano adekvatna politička suglasnost i volja iskaže. Što se tiče samog sadržaja, vidimo da je u različitim amandmanima koji su do sada već e, formulirani u parlamentu europskom da imamo pun čitav niz poboljšanja. Samo da kažem ovo povezivanje sa Europskim fondom za strateške investicije je nešto što mi apsolutno želimo i nadamo se da će se konsolidirati u samom provođenju čitavog plana zatim uključivanje lokalnih vlasti lokalne administracije, zatim e, proširenje kompetencije njihovih e, ureda na terenu, zatim uključivanje malih i srednjih poduzeća, zatim svih onih koji su digitalno orijentirani naših dionika i zainteresiranih strana na lokalnoj razini, to isto tako može samo pridonijeti boljem provođenju plana. Kao što vidimo, tu je jaka zbilja konvergentnost naših stajališta i gledišta i to mi možemo samo jako pozdraviti. A nadalje mislim da je važno naglasiti kako ćemo možda imati nekih problema sa ovim glavnim načelom ko e, kome se prvo, ko prvi platu, dakle njemu se prvom i pruži taj usluga i servis, jer to će biti problem da se onda održi neka ravnoteža sa onim vrlo izoliranim ili relativno nenapučenim i relativno ekonomski slabije postavljenim regijama, kako tu balans onda održati. Vidite, nije to za sada još nije primarno instrument kohezijske politike kako je zamišljeno. Ovo je trebao biti instrument koji bi trebao promovirati najbolju kvalitetu i koji je trebao zapravo uvećati broj onih koji podnose prijavu i žele u tome sudjelovati kako bi popravili sve E, sve svoje uvjete. Dakle, nije bio prvenstveno kohezijska politika, to ne smijemo zaboraviti u ovom prijedlogu. Prema tome ostaje to načelo tko prvi plati ili podnese zahtjev, njemu se prvom e, ta mreža i te mogućnosti podnose. Nadalje, mi ćemo sigurno u vijeću komisiji pokušati učiniti sve moguće napore kako ne bi bilo prevelike koncentracije samo na jednu regiju, nego da možemo recimo u okviru instrumenta za povezivanje Europe uvesti još neka nova pravila koja će upravo omogućiti tu bolju raspodjelu. Drugim riječima da imamo minimalni ili maksimalni broj vouchera koje svaka zemlja može podijeliti i da se zna ne više od jednog vouchera po općini, što će isto tako imati vrlo distributivne učinke. Na taj način ćemo vjerojatno postići bolju ravnotežu u toj e, bolje raspoređenosti e, cijele mreže. Naravno imamo i pravila za administraciju i kako će se to provesti, a i znamo točno kako će ići dakle, ta podjela vouchera da zaista bude ravnomjerno podijeljeno na sve regije. Osim toga, shvaćamo vašu želju da želite imati multilingualizam, dakle više jezičnost, i kako bi, naravno, mi ćemo se truditi koliko bude moguće. A pojednostavnit ćemo i proces podnošenja prijava koja će omogućiti da čak i onaj općine, dakle najmanje moguće zajednice koje nemaju nikakvih administrativnih i drugih kapaciteta, budu koliko toliko na isto ravnopravnoj poziciji sa većim jačim općinama. Dakle, kao što vidite, plan želi, naš plan rada predviđa da budemo maksimalno ravnopravni i sve preraspodijelimo da bude svima isto i velikim malim općinama i mislimo da ćemo krenuti već poslije ljeta sa jednim pilot projektom na tome da krenemo sa prvim e, općinama i vidjet ćemo kako će onda to se dalje razvijati. Sad samo još jedna stvar, to je jedan od izvjestitelja u smjeni rekao, pitanje da li troškovi u vezi, dakle operativni troškovi samog povezivanja te mreže, e, kako će to ići financiranje tih troškova. Mi smo rekli da smo predložili samo financiranje opreme za instalaciju, ali sama operativni troškovi e, održavanja te mreže i kasnije dakle operiranja tom mrežom ostaju na leđima lokalnih uprava. I mislimo da bi to onda trebalo ići zajednički se snositi između korisnika tih usluga i tih lokalnih uprava. Gospođa Damato. Samo želim ukratko zahvaliti svima na njihovim doprinosima i uskoro ćemo vam javiti datume sastanka izvjestitelja u Sijeni kako bismo tu ugradili ove vaše prijedloge, što uključuje prijedlog komisije u naše izvješće. Hvala. Hvala vam lijepa. Sada nastavljamo sa vrlo sličnom temom. Imamo naše mišljenje koje je izradio gospodin Luer. Mišljenje za odbor ITRE. Odbor ITRE kao nadležni odbor izrađuje izvješće na vlastitu inicijativu o Europskom društvu gigabita i mrežama 5G. To se odnosi na predmet koji su imali o široj temi, odnosno o našem kodeksu za elektroničke komunikacije, dakle, europski zakonodavci za povezivost komunikacije u lokalnim zajednicama. Dakle, imamo sada nacrt mišljenja koje ćemo danas razmotriti. Evo, samo bih predložila rok za podnošenje amandmana na nacrt mišljenja i to bi bilo u 11 sati petak 10. veljače. Znam da je to kratko vrijeme, ali sigurno sam da ćemo imati mnogo amandmana. Gospodine izvolite. Hvala gospođo predsjednice. Europa se suočava sa velikim izazovima u vezi sa investicijama. Ako želi zadovoljiti ciljeve koje je postavila komisija u rujnu, dakle imamo pred sobom uvođenje sustava 5G iduće godine i Cilj je pokriti mrežom 5G sa urbana područja do 2025. i omogućiti brzine od 100 megabita za sva kućanstva. No što je to 5G? To je ispravno pitanje, dakle mi ćemo to stalno spominjati, no ne bismo trebali jednostavno preći na simplificirane izraze kao što se događa u ovakvim slučajevima, dakle kada je riječ o lokalizaciji i sličnim vješnjama, trebamo znati o čemu govorimo. Dakle, prema procjenama komisije, takozvano društvo gigabita će još dodatnih 150 milijardi eura, što je nešto što nadilazi trendove investicija u sljedećem desetljeću i to je doista izazov za koji mi možemo dati najznačajniji doprinos ovim izvješćem. Naravno, ta sredstva će igrati značajnu ulogu u postizanju ciljeva komisije. Sadašnjih 21,4 milijarde eura u sadašnjem proračunu će osigurati zajedničko tržište za rashode za IKT. I mi imamo tu nižac instrumenta koje možemo iskoristiti, instrument za pozivljanje Europe, Europski fond za strateška ulaganja i nedavno je Europska investicijska banka uspostavila i fond za e, pojasnu mrežu. To nećemo ostvariti ako ne promislimo dobro ulaganja, zato jer trebamo nadoknaditi za ostatak. 2015. godine više od 75% američke populacije imao je pristup mreži 4G u SAD-u, dakle, i to nije kompaktno društvo, to je područje sa velikim zemljopisnim izazovima, no i unatoč tome 75% stanovništva naspram 28% u Europskoj uniji. Prema Ericssonu do 2022. 110 milijuna e, imati pretplatu na 5G u SAD, odnosno Sjevernoj Americi, što e, se uspoređuje sa 20 milijuna pretplatnika u Europi. Dakle, ja e, Smatram da ćemo ostvariti naše ciljeve jedino ako budemo stali na strani ulagača i ako budemo omogućili pravni okvir za to i omogućimo zemljama članicama određenim fleksibilnostima u vezi. Ulaganja su naravno ključna za postizanje toga, a istraživanja industrijskih stručnjaka pokazuju da zapravo e, rashodi iz kapitala za razliku od natjecanja na tržištu, mogu utjecati na smanjivanje cijena za potrošače prema procjenama. 90% jediničnih cijena, odnosno pada jediničnih cijena je omogućeno na taj način, a brojke su još više u slučaju Francuske i Njemačke. Dakle, trebamo se pobrinuti da Europa, Europa ostane privlačena za, za sektor IKT-a, za njihovo poslovanje i da se daju na taj način poticaje na ulaganja. Naravno, izazov je tim veći zato jer se prihodi u industriji smanjuju, a poduzeća ne žele pokretati velike projekte u trenutku kada postoji nedovoljno sredstava za to. Trebamo dakle, to imati na umu i ne smijemo se e, osloniti na populističke priče o cijeđenju korporacija. Dakle, trebamo krenuti dalje sa prijedlogom komisije, sa sustavom suulaganja kako bismo podijelili rizike i rashode za uspostavu takvih mreža. Poduzeće trebaju veću sigurnost u vezi sa novim tehnologijama i treba ih razuvjeriti da će su investicije se provoditi na otvoren i pravedan način. Dakle, ja u izvješću predlažem da se potiču postojeći programi umjesto da se stvaraju novi slojevi i da treba proširiti područje primjere instrumenta za podvezivanje Europe, što će omogućiti upravljačkim tijelima bolje spajanje nego do sada investicija iz ESIA i efsi u našem e, radu u regiju usredotočili smo se na nedostatke u ulaganju i u područja koja bi mogla zaostati kada je riječ o napretku novih tehnologija. U grofobiji koju sam ja predsjedavao u Darbyshire 34 partnerstva vrijedna 34 e, milijuna funti su stvorena između našeg e, sustava i British Telekoma za potrebe povezivosti, ali teško je postići potpunu povezivost. Dakle, trebamo biti svjesni nekih e, odlika mreža 5G i činjenice da se tehnologija smatra održivom e, samo u nekim aspektima i to u početku barem u gušće naseljenim područjima. Također treba uspostaviti pravu pravnu mrežu između tržišnog natjecanja i stabilnosti ulaganja, a to su ciljevi komisije. Također će nam trebati i natjecanje između potrošača i poduzeća koja će nadići bilo, bilo kakva predviđanja koja možemo mi iznijeti u izvješću. Pogovorni pravni okvir može zadovoljiti obje skupine, dakle trebamo imati posveću direktivu sa kodeksom e, za komunikacije što će osigurati i povoljno poslovno okruženje za poduzeća i veću transparentnost za potrošače E, koji će uživati veću sigurnost. No također imamo i određene zabrinutosti u vezi sa e, nacionalnim e, pravnim sredstvima koja se mijenjaju. Zabrinjavaju se i nova administrativna opterećenja Subsidijarnost je također važna u izvješću, ona je važna za mene i za naš odbor. Zemlje članice trebaju donositi odluke kada je riječ o njihovoj telekom mreži. To je dakle i pitanje za odbor regiji i taj program treba osmisliti i revidirati na lokalnoj razini i dakle što bliže ljudima i tu lokalni donositelji odluka moraju moći prilagoditi svoje propise nacionalnim i regionalnim okolnostima. Zbog toga nas brine činjenica što bi komisija mogla imati veto nad nacionalnim pravnim rješenjima i brine nas e, to što bi komisija mogla uspostaviti Europsku agenciju sa stalnim radnim skupinama i e, također oprezni smo u vezi sa provedbenim aktima koji bi mogli olakšati čak i naložiti mjere od dozgo prema dolje za rješavanje naročito prekograničnih sporova. Također nam eh, ne zabrinjavaju preskriptivni putni planovi za uvođenje takvih tehnologija, to je već eh, bio slučaj i također imamo ciljeve komisije koje se mogu teško ostvariti na ovaj način, zato jer svaka zemlja članica ima jedinstveno iskustvo u tome. Dakle, mi želimo svojim izvješćem osigurati potporu ulagačima, ali to također ravnotežiti i sa pravnim okvirom i sa osnaživanjem lokalnih i regionalnih vlasti i e, sa zanimanjem kojim doprinose kolega u našem daljem radu. Hvala. Sada dajem riječ e, izvjestiteljima u sjeni gospodin Andor Deli. Hvala. Kao prvo želim zahvaliti gospodinu Lojeru i njegovom radu na ovom e, mišljenju. Mislim da je ovo mišljenje, odnosno nacrt dobro polozište. Kao odbor regije mislim da bismo trebali staviti veći naglasak e, na pitanje društvene kohezije u vezi sa mrežama 5G i Stoga, na početku ću reći da trebamo premostiti ovaj digitalni jaz između urbanih i ruralnih područja, naročito u smislu dostupnosti širokopojasne mreže, jer Prema podacima Europske komisije, širokopojasna mreža dostupna je samo 28% kućanstava u ruralnim područjima, što je gotovo 50% manje u odnosu na prosječnu dostupnost. Dakle, digitalizacija bi mogla smanjiti zemljopisne udaljenosti, a također e, i omogućiti bolji pristup našim građanima e-uslugama. Drugo što želim spomenuti je pitanje financijske potpore koja nije, nažalost, dostupna svima kako bi mogli ostvariti ovaj ambiciozan plan komisije za razvoj ove tehnologije. No, ne bismo trebali u taj problem jednostavno bacati novac. Trebaju nam e, dokumenti i investicijski planovi koji će biti prilagođeni zemljama i različitim područjima jer postoje velike razlike između i unutar zemalja članica. I treći element je pristup građana digitalnom sadržaju pod jednakim uvjetima. To je tema koja je naravno povezana sa geoblockingom. Naravno, postoje i osjetljiva pitanja u vezi sa geoblokiranjem ili geoblockingom koja se tiču prava intelektualnog vlasništva, ali moramo imati u vidu i činjenicu da ne smiju postojati neopravdane teritorijalne restrikcije i granice u današnjem jedinstvenom teritorijalnom tržištu Europske unije. I također treba podići svijest građana i educirati građane o digitalnim tehnologijama, što je svakako nešto čemu zaostajemo i što treba nadoknaditi. Dakle, pitanja poput borbe protiv svih oblika računalnih prijetnji, zaštita osobnih podataka, širenje znanja o tome, dakle, je od ključne važnosti i to treba povezati također sa razvojem novih tehnologija i to treba ići ruku pod ruku. Dakle, evo, to su elementi koji su važni za naš klub, a naravno dalje, radujem se daljem radu na tome sa našim izvjestiteljem. Hvala. Gospođo Rodriguez, imate riječ, izvolite. Hvala. Na početku želim zahvaliti izvjestitelju na ovom nacrtu mišljenja. Ovo pitanje nije samo važno za naše regije, nego treba vidjeti kako omogućiti povezivost koja je važna za brojne sektore. Nove digitalne tehnologije nas približavaju i nadladavaju prepreke. Znamo kakve mogućnosti nudi internet u zemljama članicama. Iskustvo sa novim tehnologijama čak i prethodnih generacija pokazuje da ne napreduju svi istom brzinom, da neki i zaostaju i kao što je već rečeno to vrijedi za najudaljenija i ruralna područja. Ono što nas e, brine, i to je spomenuo izvjestitelj, je kašnjenje Europske unije u odnosu na Sjevernu Ameriku i na neka područja Azije po pitanju razvoja i primjene tehnologije 5G. Pitanje internetske povezivosti također treba naći i prostora i u teritorijalnoj koheziji i u stvaranju jednakih uvjeta za zapošljavanje i u poboljšanju životnih uvjeta ruralnog stanovništva. No, trebamo imati na umu i sljedeću činjenicu, odnosno tehnologija 5G nas mora pripremiti na svijet u kojem će sve biti povezano. Dakle, trebamo e, vidjeti i kako ćemo se mi moći nositi sa životom u takvim uvjetima i sa odgovornostima koje to donosi. Trebamo dakle promisliti o nekim aspektima koji su već ovdje spomenuti, odnosno treba vidjeti koji je domet te mreže, dakle proširiti ga na najudaljenija i ruralna područja, tu mislim i na vrlo udaljena područja i treba vidjeti također i e, povezivost lokalnih i regionalnih e, regija, od sadašnjih programa i stvaranje novih mehanizama za privlačenje investitora kako bi oni mogli uspostaviti i besplatni Wi-Fi eh, za sve građane u okviru projekta Wi-Fi for Europe eh, i to se već eh, osmišljava imajući u vidu tehnologiju 5G. Također i akademski krugovi i sveučilišta su ključni partneri za provedbu projekata uspostave ovakve mreže i mogli bismo pribjeći i programima poput obzora 2020. Naravno treba zaštititi potrošače i tu se već govorilo i o pitanju pojednostavljenja. Naravno, trebamo osigurati to pojednostavljenje, ali pri tome trebamo omogućiti i transparentno tržišno natjecanje u svakoj fazi provedbe tehnologije 5G. Mi smatramo da Europska unija treba nastojati biti među pionirima ostvarenje ove tehnologije, ali to mora činiti na inkluzivan i odgovoran način. Zahvaljujem izvjestiteljima u Sjeni. Sad još gospodin Milton ima gospodina Jakovčića. Hvala lijepa. Samo dva komentara. Zadovoljan sam mišljenjem i zadovoljan sam time što je, što je stavljen naglasak na posebice obzor 2020. Slažemo se da je e, uspjeh ovih e, programa nešto što e, treba pojačati, a to se može samo uz veći proračun. To je prva stvar. Druga stvar, izvjestitelj naglašava inicijative u državama članicama, no mislim da moramo imati vrlo snažan europski pristup, zato što se želimo pobrinuti da ne postoje razlike između e, država članica prilikom razvoja mreža 5G. Ja bih stoga želio pozitivni stav vezanu uz e, e, stavak četvrti gdje se govori o europskom modelu. Hvala, ne vidim gospođu Vanu, gospođa Damato, izvolite. Hvala i ovim izvješćem govorimo o povezivosti, o internetu koji je potreban za rast, konkurentnost i koheziju. Prednosti koje proizlaze iz Europskog društva gigabita i tehnologije 5G su ogromne. Jednom eh, takvom mrežom promičemo razvoj, tehnologije, znanje i transparentnost. Brža povezivost otvara nove obzore i također to omogućuje i učinkovitu digitalnu infrastrukturu za poduzeća i građane. Internet stvari, rad na daljinu, obrazovanje na daljinu, precizna poljoprivreda, istraživanje, kultura i inovacija su samo neke prednosti koje su na dohvatu jednog klika. No treba uvjerovati u to i ulagati ne samo u tehnologiju 5G, nego i u tehnologiju 4G u čitavoj Europi što uključuje i ruralna i slabo nastanjena područja, zato jer se povezivost ostvaruje i e, pruženjem e, povezivosti svim regijama, čak i u takozvanim bijelim područjima, odnosno onima koja nisu privlačna velikim operatorima na tržištu. Dakle, tu mikro, mala i srednja poduzeća na lokalnoj razini mogu učiniti razliku uz pomoć e, lokalnih institucija i svaki kut povezati sa internetskim autocestama. Naravno, za to da trebaju i obvezujući ciljevi i sigurni programi za sve zemlje članice i za sve europske regije. Mi ne smijemo zaostati, nitko ne smije biti izostavljen niti zaostati, jer se Unija građana ostvaruje i digitalnom povezivošću koja je u koraku sa sadašnjošću i koja je okrenuta ka budućnosti. Thank you very much. Thank you. Uh, Hvala lijepa. Gospodin Ropa u ime izvjestitelja u sjeni. Hvala, gospođo predsjedateljice. Zahvaljujem izvjestitelju. Moram reći da moja kolegica Vana e, nije mogla biti ovdje. Žao joj je zbog toga. Ona je naime izvjestiteljica u sjeni. Ja ću sada jednostavno iznijeti njezino mišljenje. Pristup široko pojasnom internetu može u velikoj mjeri dati svoj doprinos napretku. Posebice napretku regija kao i teritorijalnoj i socijalnoj koheziji mogućnosti cijeloživotnog učenja i napretku poduzetništva. Stoga bismo trebali polagati veću pozornost javnim uslugama i u tom kontekstu pristup internetu mora biti definiran kao pravo. Kada govorimo o jednakim prilikama za muškarce i žene, trebali bismo staviti također naglasak i na pristup internetu kao sredstvu postizanja tog cilja. Kada govorimo o 25-godišnjim e, e, dozvolama za korištenje radijskog spektra, taj prijedlog mogao bi dovesti do koncentracije usluga samo u rukama najvećih igrača na tržištu i mogao bi dovesti do erozije tržišnog natjecanja. Pogledamo li na naša iskustva s e, mrežama 4G, trebamo si postaviti pitanje je li pravi put složiti se sada sa prihvaćanjem izdavanja dozvola za korištenje radijskog spektra na 25 godina. U Belgiji tržište ne uspijeva osigurati koristeći taj sustav e, pristupačne cijene za potrošača. Belgija nije jedini takav primjer. Možemo vidjeti i druge zemlje e, čiji primjeri pokazuju da centralizacija zapravo može biti jedini put k ostvarenju cilja. Stoga ne možemo podržati pristup e, za koji se zauzima komisija. Znamo da su države članice protiv centralizacije, da žele koordinirani pristup upravljanju radijskim spektrom, što je već svakako pozitivan korak, ali s ovime se ne možemo složiti. Hvala, a sada dajem riječ Europskoj komisiji. Imate li kakvih komentara? Dakle, iz e, glavne uprave za komunikacijske tehnologije, internetski sadržaj i tako dalje. Hvala. Mnogo je toga rečeno, vjerojatno ću propustiti osvrnuti se na neke od iznesenih napomena, ali dozvolite da iznesem nekoliko općih i nekoliko konkretnih napomena. Kao prvo, pozdravljamo e, ovo što je istaknuo izvjestitelj. To je nešto što zaista ide u prilog prijedlogu komisije, a razina ambicije koju komisija ima da postigne rezultate do 2025. godine predstavlja strateški skup ciljeva kojima se trebamo pozabaviti kako bismo išli u korak sa ostalim kontinentima i kako bismo osigurali da Europska, da Europa ostane u 21. stoljeću jedan od najprogresivnijih kontinenata. Što se tiče jaza u potrebnim investicijama, treba nam više pametnih ulaganja i više sinergija među onima koje postoje. E, kohezijski fond, ali ESIF i naravno fondovi za široko pojasni internet od nedavno, instrumenti su koji omogućuju da javni novac trošimo pametnije nego u prošlosti, a kako bismo povećali efekt poluge, mislimo da upravo oni mogu biti korišteni i predstavljaju veliki potencijal e, za premošćavanje ovog jaza u investicijama s kojim se suočavamo. Sada nekoliko komentara vezano uz prijedloge i kritike koje smo čuli. Ne vjerujemo da bi izneseni prijedlozi doveli do povećanja centralizacije ili povećanja birokracije. E, izdvojili smo u postojećem sustavu nekoliko slabosti koje prema našem mišljenju treba riješiti kako bismo mogli ići dalje. Kao što znate, već imamo nacionalne planove za širokopojasni internet, a uključivanje dimenzije mreža 5G u te planove je od ključne važnosti kako bismo se pobrinuli da svaka od država članica ide u pravom smjeru. Neke od kritika koje su iznesene, poput primjerice povećanje birokracije, nedostatak e, neovisnosti nacionalnih tijela i slično, smatramo neutemeljenima. Zato što ćemo e, s vremenom zapravo e, dati određeni broj ovlasti, odnosno pojavit će se određeni broj ovlasti nacionalnih tijela koja će djelovati ili kao neovisna regulatorna tijela u području zaštite potrošača ili kolektivno kao tijelo koje može iznositi um, punopravne prijedloge agencije na europskoj razini kao agencija na europskoj razini. Što se tiče ovog e, okvira od 25 godina, mislimo da je to nešto što bi donijelo potrebnu sigurnost svim akterima, a što se tiče utjecaja na tržište, s povećanjem obveza vezanih uz korištenje spektara neće se događati situacije u kojima bi postojali nedodjeljeni radijski spektri. Također, e, kako e, se mreža 5G bude standardizirala, očekujemo da će se zapravo radijske frekvencije zapravo vrlo brzo dodijeliti. Kako bismo osigurali dosljednost u donošenju odluka i kako bismo osigurali promicanje digitalnog tržišta koje želimo e, da ovi prijedlozi iznjedre, e, nastavit ćemo raditi na usklađivanju. Hvala. Gospodine Luer, hvala, zahvaljujem kolegama. Mislim da u raspravi o amandmanima trebamo zaista izbjeći prazne fraze. To sam već rekao ranije, naime mreže 5G su samo jedan od elemenata unutar e, cijelog, e, cijele rasprave o internetu. Svima nam je jasno koliko je važno imati pristup internetu, to je jasno. Također vezano uz nešto što je rekla gospođa Damato u odnosu na pokrivenost. Što se tiče pokrivenosti svih mrežom 4G, što je meni se čini mnogo izvedivije nego što je to pokrivenost svih e, mrežom 5G, s obzirom na to da već postoji infrastruktura, svakako postoje određene razlike. Također postoje i razlike vezane uz dodjele radiofrekvencijskih spektara e, i organiziranje dražbi gdje bi se među ostalim tražilo poboljšanje infrastrukture od strane onih koji su dobili na korištenje radiofrekvencijski spektar. E, ja sam zapravo zabilježio e, sve napomene koje su kolege iznijeli i veselim se sljedećoj fazi rada. Hvala. Sada nastavljamo sa sljedećom točkom dnevnog reda. To je procjena provedbe programa Obzor 2020 u svjetlu njegove privremene procjene i prijedlog devetog okvirnog programa. Odbor ITRE trenutačno priprema izvješće o obzoru 2020, odnosno provedbi obzora 2020. Odbor za regionalni razvoj odlučio je pripremiti e, izvješće. Izvjestitelj je gospodin Van Miltenberg koji danas predstavlja svoje nacrt mišljenja 13. veljače, ponedjeljak u podne je predloženi rok za amandmane. Sada dajem riječ izvjestitelju. Izvolite. Hvala lijepa. Ovo mišljenje bavi se provedbom programa Obzor 2020. Imamo gotovo 80 milijardi eura za istraživanje i razvoj a ja se bavim eventualno mogućnošću poboljšanja. E, kako u ovom, tako i za razdoblje nakon 2020. godine. Polazišna točka jest i trebala bi ostati promicanje izvrsnosti u istraživanju i inovaciji. U mišljenju nadalje komentiram kriterije e, koji su usmjereni prema većoj geografskoj distribuciji. Možemo osnažiti konkurentnost ako imamo dobro e, istraživanje i e, slijedi popis svih sektora koji bi od toga mogli imati koristi. Zapravo mi je bi cilj vidjeti što dobro funkcionira, što bi se moglo poboljšati. Nisam se bavio samo organizacijama u Briselu ili u Nizozemskoj, išao sam čak i u vašu zemlju, gospođo predsjednice Bugarsku, jer E, nažalost, obzor 2020. tamo još uvijek nije uspješan. Nije uspješan niti u nekim e, drugim e, zemljama u Europskoj uniji. Strukturni fondovi trebaju se koristiti bolje kako bi se osnažili kapaciteti u području istraživanja i razvoja. Države članice također snose dio odgovornosti za to. One se moraju pobrinuti da se stvari dovedu u red. One se moraju pobrinuti da svaka investicija u istraživanje ima maksimalan mogući učinak. Drugim riječima, također je na državama članicama da se bave implementacijom strukturnih reformi uspješnim e, investicijama i strukturnim reformama, jer mislim da su to dvije stvari koje idu ruku pod ruku. okvirni program um, obzora 2020 i sredstva iz ESIF-a trebaju biti komplementarni. Ne može ih se miješati, ali ih se može bolje koordinirati na razini provedbe. To je nešto što je komisija prvenstveno isticala. Druga stvar kojom se bavim u mišljenju je naš prijedlog da dio sredstava iz ESIF-a bude izdvojen za primjerice provođenje preporuke po zemljama ako ona uključuje investiranje u istraživanje i razvoj. vrlo je važno da se postigne željeni postotak od BDP-a koji se ulaže u, u istraživanje i razvoj. Ako pogledamo koliko ulažu Kina ili SAD, možemo vidjeti da i kaskamo za njima i obzor 2020. i budući e, okvirni program treba povećanje sredstava sa 80 milijardi na 100 milijardi. Govorim također i o potencijalu postizanja izvrsnosti, a isto tako uključit ćemo i amandmane koji se odnose na reviziju sustava državne potpore. Zaključno, ustvrđujem da trebamo snažan, aktivan okvirni program jer je to u korist Europske unije. Pobrinemo se da naše znanje ne propadne zato što za to nemamo odgovarajući proračun. Trebamo to znanje i trebamo ga zato da bismo se nosili s izazovima u budućnosti. Hvala lijepa i veselim se vašim komentarima i suradnji sa izvjestiteljima u sjeni. Hvala. Hvala lijepa. Dajem kao prvo riječ izvjestiteljima u sjeni, prvenstveno gospodin Zver, izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. E, dragi kolege, dozvolite da e, za početak čestitam gospodinu Van Miltenburgu koji je odlično e, obavio posao u pripremi nacrta mišljenja i u procjeni provedbe obzora 2020. Znamo da je Europa u proteklih nekoliko stoljeća bila E, jedan od glavnih e, inovatora, ali sada, kao što je kolega i rekao, počeli smo kaskati. Moramo prekinuti taj trend. Europa mora biti najinovativniji e, kontinent. Imamo obzor 2020. Imamo ESIF, imamo Erasmus+, imamo ostale E, programe koji tome mogu doprinijeti, ali potrebno je za to ispuniti određene uvjete. U usporedbi sa prošlim e, e, okvirnim e, istraživačkim programima uspjeli smo u velikoj mjeri povećati e, proračun za obzor 2020. kao i unutar kohezijske politike sredstva za istraživanje i razvoj. Međutim, usprkos tome, glavni zadatak i dalje je da se trudimo postići najveću moguću razinu sinergije među fondovima. Na taj način ćemo povećati djelotvornost i učinkovitost javnog financiranja. Možemo postići e, učinak multiplikatora ako to budemo učinili. Slažem se s još jednom ključnom e, stavkom ovog izvješća. Izvrsnost i konkurentnost trebaju ostati glavnim načelima koja se skrivaju u pozadini e, Europskog programa za istraživanje i razvoj. Europski investicijski fond i dalje treba ići u smjeru gospodarskog rasta i kohezije. To su dva različita cilja, ali su komplementarna, međusobno se dopunjuju. Imao sam prilike raspravljati sa znanstvenim i istraživačkim ustanovama. Oni su mi također rekli da se trebamo zaista fokusirati na osnovno istraživanje i primjenjene istraživačke projekte. Europski strukturni i investicijski fondovi trebali bi se usredotočiti na istraživanja vezana uz visoku tehnologiju, takozvane TRL-ove. Te institucije promicale su jasnu diferencijaciju u investicijama E, istovremenim korištenjem obje financijske opcije. Dozvolite da se sada usredotočim na deveti okvirni program. Moramo uzeti u obzir velike razlike između država članica vezano uz kompetencije koje se tiču istraživanja. I zbog toga vjerujem da sljedeći okvirni program mora uzeti u obzir one države članice koje nisu toliko uspješne u apsorpciji sredstava iz obzora 2020. Također moramo pojednostaviti određena pravila, primjerice. Trebamo imati jednak pristup kada se radi o državnoj potpori. Ne čini se normalnim da određene ustanove koje se bave neprofitnim istraživanjem spadaju u kategoriju državnih potpora, a e, sredstva iz ESIF-a ne u okviru e, programa Obzor 2020. E, naravno, postoji razlika u mišljenjima, ali upravo zato je potrebna ova današnja rasprava. Veselim se suradnji i zahvaljujem gospodinu Van Miltenburgu na dobrom početku. Hvala lijepa, predsjedavajući. Ja sam sad vrlo kratkoročno saznala da kolega ne može biti danas s nama, pa stoga s moje strane moramo skočiti tek nekoliko fragmentarnih komentara. Dakle, izričito zahvaljujem kolegi što je ovdje ukazao na to da je i naglasio da je obzor 2020 stvoren samo da bi poticao izvrsnost. To mora i ostati tako. Jer vidite, moram napomenuti da postoje dva različita programa poticanja za istraživanje i znanstveni razvoj. Jedanput za izvrsnost, a drugi put za kohezijske fondove, bazu, strukture i razvoj novih tehnologija. Prema tome, tako je to zapisano i to mora ostati tako. Međutim, ono što trebamo napraviti je da ta dva instrumenta nekako učinkovitije povežemo jedan s drugim. Što bi onda onim regijama svim zapravo regijama dala mogućnost da polako izgrade izvrsnost, pogotovo one regije koje do sada nisu to imale. Podupirem izvjestitelje i u tome što traži i da se još jedan puta poveća proračun za obzor 2020, da li bi to trebalo biti 100 milijardi ili ne, o tome možemo pregovarati, ali ne smije se dogoditi da se u opet dogodi isto da u korist e, Junkerovog investicijskog plana i EFSU fonda jednostavno vadi novac iz fondova za istraživanje i znanstveni razvoj u Europi. Moramo spriječiti da to ponovno učine. Nadalje, mislim da je važno i možda još jedan upitnik dodati na ovaj dio izvješća koji se odnosi na Brexit Naime, Velika Britanija je jedan od najvećih sudionika dakle, u, dak, i korisnika čitavog programa Obzora 2020. Nakon Brexita će možda postati moguće čak i prije završetka samog Brexita da se e, drastično izmijeni čitav financiranje izgled obzora 2020. Za sad je još otvoreno kako će on izgledati uslijed e, Brexita, ali ostavimo to otvoreno i ostavimo si otvorena vrata za traženje novih puteva kako bi održali obzor 2020 na ovom nivou da ne nastanu štete za sve preostale sve sudionike u tome koje, za koje niko više neće moći nositi odgovornosti. Ne znam kako da to formuliramo s obzirom da pregovori još nisu ni otvoreni o Brexitu, a nek moli da su završeni, ali moramo zaštititi obzor 2020. Zatim ono što mi još možda nije sasvim jasno, to je ova rezerva za uspješnost jer mi tu, mi malo problema zada i mi već imamo ovakvu pričuvu za uspješnost u kohezijskim fondovima koji su po parlamentarnoj ocjeni bili problematični jer nije bilo pravih kriterija prema kojima bi mi onda dodjeljivali nekakve dodatne nagrade iz te pričuve za izvrsnost i, pričave za uspješnost. Prema tome, o tome bi još mogli malo debatirati, a osim ovih točaka koje sam tu samo fragmentarno navela, mislim da ste jako dobar posao odradili. Hvala, gospodin Hiller, kao umjesto izvjestitelja o sjeni. Da, ja ću isto govoriti u ime kolege. Dakle, jako mi je drago da se o ovom govori, jer ja sam inače bio su izvjestitelj za 5G. A obzor 2020 ima jednu vrlo sve evropsku važnost i značenje. Isto kao i 5G u ostalom. I postoje, ali međutim postoje čak i zemlje izvan Evropske unije koje sudjeluju u obzoru 2020 i ne vidim zašto se to ne bi nastavilo. Vidite, to je naime na obostranu korist kad se to događa i dobro mi znamo da Velika Britanija recimo će uskoro biti izvan Europske unije pa bi mogla mislim isto nastaviti surađivati jer napokon ona je imala jednu važnu zapravo jednu od vodećih uloga u čitavom znanstveno razvojnom programu. Nadalje, a ova razlika koja se ovdje naglašava e, između obzora 2020 u isključivo istraživačkom smislu i ostalih e, kohezijskih ili fondova za regionalni rast, mislim da je jako dobra. Jer e, oni nisu isto i ne trebaju biti isto. I to mislim da to naravno se odnosi onda isto na ovo što smo još do sad čuli o tome da ne bi nikako smjeli dozvoliti da se u korist Junkerovog fonda i plana za investicije ponovno vade novci iz znanstvenog istraživanja. Hvala sad e, izvjestiteljica. Evo, samo ukratko. Razgovaramo o povećanju izdvajanja za obzor 2020. ali također za inovaciju i konkurentnost u okviru kohezijske politike. No i dalje govorimo o tome da treba osigurati optimalnu sinergiju između tih fondova kako bismo se suočili sa pritiscima globalnih tržišta i najbolje e, moguće iskoristili učinak javnog financiranja. I vijeći parlament su čak govorili o jednoj nužnoj, a ne više poželjnoj mjeri, no kako bismo to ostvarili, trebamo uskladiti strategije i načine provedbe i također integrirati postojeće planove puta, također i one buduće. To nije jedan proces e, čiji put još treba provjeriti i tu mislim na opasnosti koje donose takozvane sinergije, nego je riječ također i jednom e, projektu koji je u pojvojima zato jer se e, europsko zakonodavstvo izvodi iz nacionalnog zakonodavstva, a ovdje 2020. je nešto čime upravlja komisija. Dakle, zemlje članice trebaju iskoristiti mogućnosti inteligentne sinergije kako bi djelovale i na regijama, a e, mi trebamo ojačati nacionalne kontakt točke i e, interakciju sa tijelima za provedbu na nacionalnoj i regionalnoj razini. Dakle, govorimo o potpunom preustroju postupka koji na papiru, na izgled donosi koristi, no u stvarnosti donosi opasnosti, a prva opasnost je političke prirode, odnosno iskrivljavanje kohezijske politike usklađivanjem sa izravnim programima bez e, nastojanja da se ispuni ovaj jaz između razvijenih i manje razvijenih regija. A druga opasnost je tehničke prirode. U jednoj Europi koja već se kreće dvama brzinama, sam ovaj proces e, zahtjeva, velike upravljačke i investicijske napore koje neke zemlje, uključujući moju, ne mogu savladati. Evo, to su dva velika razloga za zaprinutost koje imam i to mi se čini da dijeli izvjestitelji. Na kraju, što nije najmanje važno, i pitanje oznake izvrsnosti. To je sasvim u skladu sa načelima programa Obzor 2020, čija je svrha upravo pojačati konkurentnost u istraživanju i razvoju za mala i srednja poduzeća, ali u suštini taj program zapravo nije u skladu sa temeljnim načelima kohezijske politike, budući da visoko kvalitetni prijedlozi koje iznose inovativna mala i srednja poduzeća E, imaju poteškoća u dolaženju do sredstava, no zahvaljujući ovome moći će doći do sredstava i onda će tu e, se ispuniti jaz između onih boljih i loših na temelju i ne toliko e, objektivnih kriterija. Hvala. Sada gospodin Barnistelore i zatim gospodin Samo kratko, molimo vas. Hvala lijepo. Hvala vam. Ja ću to isto samo ovako dati nekoliko malo malih komentara, vrlo kratkih. Dakle, ovo je o inovacijama, o znanju i mi smo udvostručili svoje operativne programe u zadnjem razdoblju. I ako vi kažete da ovaj deveti program se treba naravno smjeriti isključivo na izvrsnost, da, ali on treba ići do samog dna, do baze. Što znači da ono što će popratiti tu izvrsnost je opet onda biti ekonomski razvoj, otvaranje radnih mjesta i sve ostalo. I kad pogledate ove novce koje mi trošimo, naravno trošimo za izvrsnost, ali da bi pojačali konkurentnost i da bi opet došli do baze. A drugo, iz, ovdje nam se prezentiraju kao stube direktne, dakle jedan pilot akcija za stube do izvrsnosti za one zemlje koje imaju jako puno stepenica proći da bi stigli do te razine izvrsnosti. I sad se to razmišlja nedovoljno o razlozima zašto. Ehm, Bugarska primjerice tu se treba naći način kako će se više koncentrirati i usmeriti na to kako to naučiti da postignu tu razinu. A drugo, izvrsnost je sjajna stvar, ali ona je isto tako i koncentrirana. Gledajte, ako mi govorimo o 30 milijuna ljude koje je došlo nakon eh, ovog velikog vala proširenja koji su se pridružili, prema tome i tu tu imamo sad razloga za raspravu u kojoj mjeri će njihovo sudjelovanje u znanstvenom diskursu, postizanju izvrsnosti i ujedno pomoći koheziji o kojoj govorimo, a iako se ovdje jako tu razlikuje među toga. Možda moj amandman ide upravo u tom smjeru, da. Intenzivno i mi želimo poduprijeti raspravu s vama i mi podupiremo i deveti program. Ali, vidite, čitav ovaj trend inovacijama je zapravo ažuriranje našeg sadašnjeg know-howa, tehnologije i stanje znanja, a sve skupa se to onda financira najvećim dijelom iz državnih potpora. A sad mi pitamo zašto? Europska komisija je izašla sa svojim vijećem za evropske inovacije. A prvo su naravno govorili o području istraživanja, a sada govore o potpori za obzor 2020 i o dvadesetak novih stručnjaka koji bi ga trebali pripremiti za program za obzor nakon 2020 a u međuvremenu na ove dvije godine su predvidjeli koliko jesu iznosa pomoć i postizanje naših ciljeva u okviru tog programa. Hvala gospodin Olbricht. Hvala. Trebali bi biti na čisto s nečim. Prvo, kriteriji izvrsnosti su jasni ako želimo biti konkurentni u Europi. Trebaju nam centri izvrsnosti, to je jasno. Naravno, to ne ide paralelno ni pod ruku sa zemljopisnom ravnotežom, to ne ide u istom smjeru, to je bar jasno. Već se godinama vodi rasprava o tome kako i odlazi evropski novac u kohezijske fondove, koji bi trebali pripremiti teren za postizanje izvrsnosti, naime pripremiti pojedine regije, da mogu uopće ući u ovaj put za ostvarenje izvrsnosti na Međutim, treba isto tako biti jasno ono što je Lambert upravo rekao. Mi imamo čisto istraživanje unutar kohezijske politike. Možemo o tome raspravljati i to pokušati e, odvojiti, ali to je dio naše realnosti. Jedan veliki dio novca iz kohezijskih fondova ide u istraživanje. Zašto? Zato što nemamo geografske ravnoteže uravnoteženosti, niti raširenosti. A što znači? Zato što nemamo zemljopisnu raširenost, mi smo de facto otvorili vrata da se ti novci sljevaju u istraživanje. I sad vidite, to je možda je sada vrijeme da razjasnimo koja vrsta znanstvenog istraživanja treba biti u kohezijskim fondovima, a šta u obzoru 2020, jer u obzoru su drukčija istraživanja. Tu se govori recimo o istraživanjima koja idu u cilju ostvarenja pametnih gradova i urbanog razvoja. To ide u obzor 2020, ali recimo neke nove tehnologije idu pod koheziju i zato je recimo mala i srednja poduzeća se ne bave baš znanstvenim istraživanjem. Prema tome ona ostaje samo kohezijskim fondovima izvan ovog novca koji odlazi za znanstveno istraživanje. Moramo biti na čisto da zapravo znanstveno istraživanje ostaje na obje strane. Ako želimo koriti, koristiti kriterij zemlje raširenosti, onda će svakako znanstveno istraživanje ostati prikračeno u, na obje strane i u koheziji. Prema tome, trebalo bi biti jasno i jedno i drugo biti komplementarno, sa našom željom da ostanemo konkurentni, to je jasno. Ako pogledamo na strukturne fondove, i tu isto jako puno projekata iz istraživanja se potiče. Prema tome, to nije ništa novo, niti nikakva naša projekcija naših želja. To je realnost. Prema tome, kako ćemo sada odvojiti kompletne istraživanja, to je stvar koju trebamo vidjeti koja idu obzora koja u koheziju i strukturne fondove. Sada gospođa Điži Karli iz naše opće uprave za inovacije. Hvala. U ime komisije pozdravljamo ovaj dokument koji ste objavili, tu pripremili, jer i on e, ističe ono što je nama vrlo bitno, a to je izvrsnost. Izvrsnost je izvrsnost, to znači izvrsnost u odabiru projekata, u odabiru dobrih znanstvenih prijedloga i prijedloga za inovativnost. Znači, to je izvrsnost i u znanstvenom razvoju i u inovacijama. Mi imamo naravno različite programe za to, je program za recimo društvene izazove, za urbani razvoj i to su dakle te programi koji idu od početka pa do kraja, međutim glavni kriterij je uvijek izvrsnost pri dodjeli i odabiru projekta i dodjeli sredstava. Drugi ključni element je sinergija i mislimo da se naše dvije zato zadužene glavne uprave već duže surađuju vrlo usko na tome. I zajedno objavljujemo smjernice za sve upravljačka tijela u zemljama članicama i pratimo taj razvoj. Prema tome ovdje smo već govorili o puno o izvrsnosti u ovom dokumentu. Je jedan od, to je jedan od primjera naše suradnje koji je uspio. Trenutno još nismo sve mogućnosti istražili, ali imamo još puno potencijala. I ovdje se isto spominje na jednom trenutku i državne potpore u vezi s tim, pa vas podsjećam da 4. siječnja objavljen jedan radni dokument od strane komisije koji su te opće uprave Regikomp i za inovacije uprava objavili i govorili su upravo o tome kako izbjeći ove efekte silosa i kako koristiti pristup koji će omogućiti podnošenje prijava za dodjelu sredstava za pojedini projekt puno jednostavnijim. Prema tome, naši komentari inače u komisiji su u biti potpuno u skladu s ovim što je i parlament napisao u svojim prijedlozima za nacrt e, mišljenja. Hvala lijepo. Sada gospodin Van Milton ima riječ. Hvala. Ja ću biti vrlo kratak na kraju. Jako mi je drago što smo naišao s ovim nacrtom mišljenja na tako široku potporu. Pogotovo s obzirom na to da sve što se radi danas e, u znanstvenom razvoju mora se temeljiti na izvrsnosti. Mi smo inače i za podijelo toga da znamo kako ćemo podijeliti našu izvrsnost u okviru obzira e, i dakle istraživanje istorije obzira i kohezije to mi je i dali već ovim amandmanima i drago mi je da zapravo uglavnom imamo tu potporu. A sad sinergija, pitanje korištenja sredstava, okvirni programi, to je naravno upitno da li ćemo moći to tako optimalno provesti u djelo. Ja polazim od toga da će jedan niz projekata ovdje ići u istom jednom smjeru i da ćemo njih poticati, da će to biti naravno projekti namijenjeni razvoju i istraživanju. A nakon toga nadam se da će rezultate tih programa i biti stavljeni na tržište i nadamo se da će onda i do, kroz to donijeti dodanu vrijednost regijama koje su ih iznjedrile. Naravno, to nije tako jednostavno postići na papiru, sve izgleda puno jednostavnije. Međutim, kako ćemo u praksi s tim baratati kako ćemo to provesti, to je upitno. Komisija već sad govori recimo o spominje i nagovješću jednu reviziju pravila za dodjelu državnih subvencija na tom području. Hm. Ima još, da kažemo, nade za budućnost, ali... Jer u budućnosti će biti jedino bitno ojačati istraživanja, ojačati inovacije, pogotovo ako želimo kroz njih stvoriti novi rast i nova radna mjesta. A to je ono što će nas, e, o čemu ćemo morati vrlo konkretno razmišljati u razdoblju nakon 2020. godine. Hvala. Rok za podnošenje amandmana je ponedjeljak 13. veljače u podne. U redu. Hvala vam. Nastavljamo sa dnevnim redom. I e, sad imamo odluke koordinatora. Oni su se sastali 24. siječnja. Dio njihovih odluka dostavljen je članovima mailom. E, možete li se s tim suglasiti? Možete. Dobro, time smo to radili. Imali nešto po točkom razno? Nema danas. Da vas podsjetimo, naš sljedeći sastanak je utorak 28. veljače od 3 sata poslije na nadalje. A sada bih zamolila koordinatore da ostanu na vrlo kratkom sastanku u dvorani koji će imati samo jednu točku dnevnog reda. Ostali predstavnici, zastupnici, asistenti i svi ostali su zamoljeni da napuste